Good afternoon, everybody. Thank you for coming. Dobar dan svima i hvala vam što ste došli u Brisel i u Europski parlament. Dobar dan. Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da je danas 22. dan našeg protesta, te da uprava još uvijek nije niti pokušala riješiti radni spor. Što više, nakon osam mjeseci pregovora s radničkim savjetom, glavni tajnik je samo još zaoštrio svoje stavove. Shodno tome i dalje nećemo dopuštati vremensko prekračenje na sastancima. Zahvaljujemo na pozornosti. Dragi predsjedniče komisije, dragi gosti, e, dragi povjereniče Navračić, dragi ministri iz nekoliko zemalja koji ste došli na ovaj sastanak, e, dragi maestro Mičidjane, dragi maestro Barenboim, e, Drago mi je da vas mogu pozdraviti i otvoriti ovu konferenciju europskoj kulturnoj baštini organizirana u okviru godine europske kulturne baštine 2018. godine. Odbor Europskog parlamenta za kulturu i obrazovanje naročito je radio na organizaciji ove konferencije. Hvala svima koji su došli na ovaj sastanak od Europskog orkestra mladih i jako mi je drago što su e, djeca divno slijedila note Howarda, Verdija i Beethovena i meni je bio posebno draga e, melodija iz Nabuka. Ovdje je i 40 djece starih od 6 do 12 godina koji će svirati e, i pjevati mnoge note Verdija. Dobrodošli djeca i zaista e, jedva čekamo da vas saslušamo. Ovdje u Europskom parlamentu, u domu europskih građana, uvjereni smo da je kreativnost duh našeg europskog bića. Danas smo pozvali velik broj prestižnih svjedoka europskog duha – Pozdravljamo Žana Mišela Žara, kompozitora, glazbenika i producenta. S nama je i maestro Daniel Barenboim, koji je pijanist i dirigent. Kao tio Boso, kompozitor i dirigent. Thierry Marx, veliki glavni kluhar, zatim fotografkinja i dizajnerica pa Radu Emilijanu koji je e, režiser i nagrađeni e, predsjednik e, izborne komisije za dodjelu nagrade Lux. Danas želimo pozvati naše građane da ponovno otkriju važnost našeg kulturne baštine i našeg identiteta. Preko 3000 godina povijesti iz kojeg su izašli naši korijeni, koji su iskovali naš zajednički identitet, su nešto što ne možemo zaboraviti. Naprotiv, oni trebaju predstavljati izvor bogatstva i moraju nam omogućiti da s optimizmom gledamo na budućnost. Ako smo uspjeli stvoriti uniju gdje dijelimo zajedničke vrijednosti u čije srž smo stavili ljudsko dostojanstvo, to zahvaljujemo prvenstveno našoj povijesti. Ovaj identitet e, rodio se na obalama sredozemlja, duž naših rijeka, gdje su se, e, gdje se godinama trgovalo i razmjenjivalo sve dobra postojala su učilišta, kazališta, satire, tragedija i komedija. Počelo je u Grčkoj, nastavilo u Rimu, zatim u srednjovjekovnim opatijama gdje su se prenosila naša tradicionalna znanja. I krenulo se tako i pronjelo se znanje u cijeloj Europi. Od otvorenih luka e, za slobodnu trgovinu uvijek se išlo od tamo na istraživanje, pa zatim romantizam, pa e, sve što je dovelo do suverene, e, suvremene Europe, od Molijera preko Voltera do Manzonija, od Rembrandta do Karavađa, od Kamija do Pirandela. Zahvaljujući tom nevjerovatnom putovanju se e, polovina svjetske kulturne baštine nalazi u našoj Europi. I ne smijemo se sramiti uspoređivati se s drugim kulturama. Što bolje poznajemo našu povijest i našu kulturu, to je bolje možemo obraniti jer možemo pronositi vlastiti identitet samo ako se ne bojimo identiteta drugih. Moramo dakle igrati na kulturnim i kreativnim industrijama i mijenja se i tehnologija i traži se i dalje izvrsnost. Svi ti sektori su vrlo dinamični, otvaraju mogućnosti rasta i stvaraju nova zaposlenja za mlade ljude. Za svaki izravno radno mjesto e, koje se otvori u sektoru kulture, otvore se 26 neizravnih radnih mjesta. Gotovo 8 milijuna europljane rade u kulturnim i kreativnim industrijama. I mi ćemo ovdje e, zalagati za promicanje kulture u razdoblju interneta. Ne budemo li to napravili, ići će to na uštrb cjelokupnog gospodarstva našeg kontinenta. S nama su ovdje mladi ljudi koji će postati e, crtači, pisci, kuhari u svijetu u kojem dominira tehnologija. Ali e, oni moraju e, nastaviti raditi u tom svijetu i e, treba se nositi s mnogim izazovima toga, a Europski parlament naći će se u prvim redovima kada se o tome bude radilo. Zahvaljujem kolegama koji su radili na izmjeni direktive o audiovizualnim medijima koji govori o tome da se europski kulturni sadržaji moraju uključiti na video on demand platforme. Sve to pridonosi kulturnoj raznovrsnosti u, e, u filmskoj industriji. Dakle, raznovrsnost je važna, ali trebamo isto tako nagraditi na ispravan način taj rad. Ne možemo više tolerirati da se europska kultura izrabljuje kako bi punila time džepove divovskih tvrtki na webu. Važno je da svi novinari, stvaratelji dobiju dakle pravu nagradu za svoj kreativni rad. Europska unija treba nadzirati ispravno funkcioniranje digitalnog tržišta i na ispravan način treba poštovati i nagraditi autorska prava. Dakle, Europa je sinonim za znanje, vještine i ljepotu. Raspravljamo o svim ovim stvarima na svjetskoj razini. Naša baština ne može se delokalizirati. I e, trebamo dakle raditi na novoj političkoj i gospodarskoj renesansi. U sljedećih deset godina podvostručit će se broj putnika iz cijelog svijeta. I u velikoj mjeri e, će se e, sastavlja, biti sastavljeni od e, značajnih putnika, mnogi od njih iz Azije, koji će tražiti u Europi i kulturu i modu i hranu. I na taj način može se pružiti mnogo toga što će obogatiti cijelu naše gospodarstvo koje će ići od e, mode do e, poljoprivredno-prehrambene industrije. Kulturna baština vrlo je značajna za sve europske gradove. Trebamo dakle misliti o novim tehnologijama u muzejima, o putovanju kroz prošlost sa uvećanom stvarnošću na arheološkim nalazištima ili pak putovanja kroz lokalnu gastronomiju vidjet ćemo danas e, film televizije Arte o tome kako nove tehnologije ostvaruju u jačanju e, kulturne baštine. A projekt vezan za e, Veneciju koji ćemo vidjeti u filmu govori upravo o tome kako se oživljava Venecija prošlosti i to kroz četiri dimenzije. Dame i gospodo, kulturna baštita ne predstavlja samo naše korijene. On predstavlja iznad svega našu budućnost. Zajednički osjećaj da smo evropljani neće se stvoriti samo kroz banku, valutu i gospodarstvo. Europska godina kulturna baštine je trenutak koji ne možemo propustiti jer tu možemo naglasiti zajedničke tradicije na kojima se temelji zajednička europska avantura. Samo ako budemo svjesni toga i ako se kulturna dimenzija stavi u srž svega, možemo izvjeći da se zaboravi Evrops, europski san, jer Europa sada prolazi kroz vrlo teške trenutke. Dopustite mi sada da sa zadovoljstvom predam riječ predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru. On je puno napravio i kao predsjednik institucije na čijem je čelu kako bi promicao europsku kulturnu baštinu. Gospodine predsjedniče, dragi Antonio, e, gospođo predsjednice kulturnog odbora, e, dame i gospodo ministri, gospodine povereniče, e, dragi prijatelji. Vrlo mi je drago što sam danas s vama ovdje. Rijetko je to istina, ali danas je to činjenica jer se e, ne sastajemo na konferenciju. E, sastajemo se za jednu konferenciju koja je vrlo važna i e, zahvaljujem Antoniju što me je pozvao da budem s vama. Jean mm, Monnet mm, je rekao a kad bi trebalo započeti e, ponovno evropsku avanturu, on izgradnju, on bi e, počeo s kulturom. On to nije rekao, ali je mogao to reći. E, ova fraza je za nas jedna osovina izgradnje Evropske unije. Potreba je velika da inzistiramo i svaki dan ponovno inzistiramo na europskim vrijednostima koje čine našu, eh, naše europsko kulturno nasljednje. Eh, humanost, eh, ljudsko dostojanstvo i međusobna solidarnost. Ta međusobna solidarnost je temelj osnivanja Europske unije. Ona se gradi i svaki dan ponovno izumljuje. Solidarnost e, koja e, se često slama i fragmentira. U trenutku kad vam, e, gdje vam govori, ta fragilnost i fragmentiranje se pojačava. Mi, mi se suočavamo sa izbjegličkom krizom čisto se kaže da je to slamanje eh, solidarnosti, da je uzrokom toga eh, što se međusobno dovoljno ne poznajemo. Kad sam bio dijete, <laughs> to je bilo davno, eh, u školi u Luksemburgu sam imao tečaj E, znanost, poznavanje domovine, Heimatkunde, e, povijest, specifičnosti zemlje. E, Europa kulturnog nasljeđa, to je naša Heimatkunde na europskom nivou. Moramo poznavati Uniju u svojoj raznolikosti, svojim narodima koji su privrženi svojoj zemlji, svojoj svojim pejzažima, s tradicijama. I, ali koji su odlučili da se ujedine i e, da surađuju jer znaju da imaju mnogo, mogu mnogo toga izgubiti ako ne budu surađivali. Dakle, Europa je zbog svoje raznolikosti bogatija od e, e, samo zbira elemenata ono što smo mi učinili je neviđeno. Mi smo nametnuli mir e, kontinentu koji je dugo bio razdaran sukobima. To e, e, generacije koje su nam prethodile, koje su u 40. godina rekle nikad više rata i iz toga su pretvorile u moto koje danas do danas e, proizvodi velike koristi za nas. Europska integracija je više od velikog tržišta, više od e, jedinstvenog e, unutarnjeg tržišta. To je više od jedinstvene valute, zajedničke valute. Mnogi misle da je to novac, E, trgovina. Nije to to. Europa, evropska integracija, to je svakodnevno sastajanje raznolikih snaga e, i talenata Europe. E, ovi mladi muzičari to pokazuju. I svi oni koji sudjeluju u programu Erasmus+. To je veliki uspjeh Europa i njen e, Erasmus program. Milijuni mladih ljudi u Europi sudjeluju u tom programu e, i e, to proizvodi velike rezultate u našem BDP-u. Imamo mnogo bračnih parova koji su se upoznali u, na programu Erasmus. Ali to je isto tako i najbolji odgovor na gluposti, na bedastoće e, nacionalnih egoizama, e, e, na odbacivanje jednog, jedni drugih. Što se više otkrivamo, tradicije, reflekse, povijest, nade, to će više europska izgradnja koja je egzistencijalno potrebna za naše mlade ljude, to će ona biti čvršća. E, komisija je odlučila udvostručiti sredstva za Erasmus+. U okviru e, sljedećeg e, višegodišnjeg financijskog okvira. Mi mi smo taj od 14 milijardi povećali na 30 milijardi e, eura. To je novac za budućnost Europe. Ni na europskom, ni na nacionalnom nivou e, proračun nije nikada neutralan. Svi proračuni, naročito naš, prevode u brojke naše velike ambicije. Imamo velike e, ambicije za mlade ljude koji su budućnost Europe. Imamo velike ambicije za kulturu kao izraz naše kulture, europske kulture u svoj svojoj raznolikosti. E, često zaboravljamo da to dovodi i do ekonomskog rasta kulturna industrija, ne volim taj izraz, e, proizvodi 7,2 milijarde eura u Europskoj uniji. E, e, ovaj budući proračun će povećati našu udarnu snagu kreativne Europe. Mi ćemo razvijati sinergije sa drugim programima, na primjer E, obzor Europa koji će podržavati istraživanje inovacije e, e, u, na području medija i kulture ili fond Invest in EU će okupiti ulaganja za mala i srednja poduzeća na području kulture. E, kao i program za digitalnu Europi koja e, sudjeluje u e, digitalnoj tranziciji u Europi. Kultura i digitalizacija moraju ići u ruku pod ruku. To mora biti jedna duša. Svi stvaratelji, bilo da oni rade na, na internetu, ili bilo gdje drugdje moraju biti pravedno i dostojno plaćeni. E, moramo stoga e, modernizirati europska autorska prava. E, moramo osigurati jednakost među svim stvarateljima, moramo osigurati slobodu izražavanja i poticati kulturu na preko interneta. Nadam se da će su zakonodavci E, ubrzo slijediti naše prijedloge koji su inteligentni i mudri. E, Uvjeran sam da, dragi prijatelji, da još jednom Europa e, piše svoju budućnost. Moramo se podsjećati, ne, evo fraza, počinjemo s kulturom. Europska kultura koja doprinosi Europi po cijeloj svijetu, ona širi europsku kulturu. E, polovica e, kulturnih institucija svijeta se nalaze upravo u Europi. E, poštujući i potičući kulturu, poštujemo i potičemo sami sebe. Hvala lijepa. Merci beaucoup. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Europske komisije. Možete računati na e, potporu Europskog parlamenta kao konodavstva prilikom usvajanja proračuna e, i mi ćemo dakle pokrenuti sve inicijative koje će biti za kulturu i za mlade. Prelazimo sada na naše goste. Prvi e, među njima jest vrlo značajan umjetnik, gospodin Jean-Michel Jarre. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala. Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, gospodine predsjedniče Europske komisije, dame i gospode ministri kulture, dragi prijatelji. Ja sam navikao izlaziti na razno razne scene na svijetu, ali ovo je sasvim specifičan e, trenutak jer ovdje e, u Europskom parlamentu imamo i neku dozu teatralnosti. Zahvaljujem predsjedniku Tajaniju što me pozvao na konferenciju o europskom nasljeđu. Pojam e, baština često je nešto gdje se misli na starudije, na stare zgrade, na ostatke iz nekih pradavnih vremena ja sam kao glazbenik onaj koji se smatra među onima koji su počeli raditi elektroničku glazbu. Dakle, vidite da sam neko ko se zalagao za moderne tehnologije. Kako to da sam ja danas ovdje? Ne samo da bih s vama govorio o onome što brine umjetnike i one koji se bave pitanjima baštine. Ne, radi se o stvarima koji se odnose na sve vas jer u svakoj evropskoj obitelji postoji jedno dijete, brat, sestra, majka koji žele postati fotografi, pisci, filmaši, glazbenici i koji neće ostvariti svoj san ne budemo li imali ispravan ekonomski model za 21. stoljeće i ne budemo li imali dobar poslovni model za način na koji se troši kultura u medijima. Želimo li da evropska kulturna baština bude na razini one iz prethodnih vremena? Moramo zato izdvojiti ono što treba, kao što je to učinjeno u prošlosti. Direktiva o autorskim pravima, koja se treba izglasati u sljedećih nekoliko sati, je upravo srž svega toga. Kako to da je Verdi završio život lijepo, a Mozart je u bijedi. Jedan prvi je imao autorska prava, drugi nije. I to pokazuje da ovdje govorimo o nečemu što je vrlo bitno za naše umjetnike. Zakon je vrlo e, uvijek utjecao na kulturu. U posljednjih 20 godina internet je jako promijenio način života i obogatio nas je. Ne smijemo govoriti dakle da su velike tvrtke, takozvani GAFA, naši neprijatelji. Ne, moramo raditi s njima i e, moramo reći ipak da smo mi virtualni partneri tih tvrtki koji se obogaćuju zahvaljujući e, našem umjetničkom radu. Trebamo dakle raditi na tome da određene platforme bude platforme skladištenja, a ne platforme sadržaja jer zahvaljujući tome oni ne plaćaju određene e, dažbine i zahvaljujući tome oni si pune džepove platforme tipa YouTube. S vremena na vrijeme, dakle, stvorile su se tvrtke koje su od njih načinile divove interneta i one sada rade na način koji nas može ugroziti ako ne bude imalo određenih zakona kojima će se to regulirati. Govoriti o slobodi izražavanja je jedno, ali to je kao da kažete da ne trebamo imati nikakva pravila za cestovni promet, jer jednostavno ćemo, ako ih budemo imali, ugroziti e, slobodu e, kretanja. Dakle, e, prije par minuta govorio nam je o, tome, o toj industriji stvaranja E, govorio nam je predsjednik Juncker. Međutim, naši stvaratelji nisu nikada zarađivali manje nego sada, jer uz tradicionalne medije na web stranicama pojavili su se također novi mediji koji šire svoje kreativne sadržaje. I trebamo dakle imati zakone i o novim medijima, trebamo imati zakonske okvire kako bi stvaratelji e, koji stvaraju ono što se širem putem novih medija mogli živjeti od svog rada a ova direktiva će imati domino efekt ako se usvoji. Europa ima priliku da pokaže koliko je relevantna, jer u protivnom nećemo imati više Almodovara, Kupleja ili Wellbeka. Jer nekoliko godina se već borimo protiv ljudi koji nas napadaju s argumentima koji apsolutno su neodrživi. Neki su se usmjerili protiv ovog parlamenta. E, primjerice u Američkom kongresu i rekli su da je ovakav pojam e, autorskih prava nešto što je stara stvar koja dolazi iz Europe. Ne, upravo je suprotno. Jer umjetničko stvaralaštvo i autorsko pravo je nešto što je vezano za dijelo kao takvo, a ne za e, medij putem koje e, se do njega dolazi. Neki smatraju da se mi borimo protiv slobode stvaranja i da se mi zalažemo za određenu cenzuru. Ne, to su lažne optužbe jer stvaratelji su oni koji upravo vode svijet u modernitet. Osobno smatram da sam dobar primjer toga jer ja sam i u studiju i na sceni koristeći nove tehnologije i inovativno radio u glazbi. Ali nemati autorska prava e, značila bi da će e, se zapravo cenzurirati, maksimalno cenzurirati umjetnici. Prije par dana prosvjedovalo se pred vašim parlamentom tražeći se e, da imamo slobodu na internetu. To su radile ove velike tvrtke, kao da su oni neki siromasi koji se ne mogu izražavati. Molim vas, ovakve predstave na cesti prepustite umjetnicima. Ali umjetnici su često oni koji najmanje znaju braniti ono što je njihovo stvaranje. Zato ste im vi potrebni. Potrebno se boriti za autorska prava, kao što smo se prije 30 godina morali boriti za ekologiju, jer moramo preživjeti na ovom svijetu zajedno s tehnologijom, zajedno s prirodom. Želimo li mi isto tako biti kolonizirani na internetu? Sjećam se prije par godina e, kada je François Hollande e, tražio e, da se slika koji on je e, zapravo tu dijelio, dakle novac za internetsko stvaranje. Ne, ali svo dužno poštovanje prema mom bivšem predsjedniku. Podsjetio me na kralja Azteka e, koji je bio tamo kad su se dijelile neke e, igrarije koloniziranim Aztecima. Ali ono što treba napraviti je nešto drugo. Glasajte za ono za što kažete da ćete glasati. O tome se radi. Afrika i druge zemlje još usjetljiviji što se tiče njihove kulture, njihovih jezika, svega onoga što UNESCO zove nematerijalnom baštinom. Dakle, svi, uključujući i američke umjetnike, uprli su oči u Europski parlament vi dakle imate odgovornost koja leži na vama. Europa je uvijek htjela poštovati kulturu i poštovati slobodu izražavanja. Danas više nego li ikada ne smijemo oslabiti. Radi se ovdje o tome da moramo zaštititi naše jezike, našu kulturnu raznolikost. Poštujemo raznolikost, poštujemo kulturu. E, slika, e, pjesma, to je nešto što nije roba koja se tako može baciti. I umjetnici koji su uvijek bili žrtve i koje su se uvijek zalagali za slobodu izražavanja su oni koji će sigurno biti uz vas. Oni e, ne smije se dopustiti da se oslabi kulturna baština svih kulturnih zajednica u svijetu je sve, samo ne super, samo ne cool, samo ne u duhu vremena. Dakle, e, internet ima 20 godina. Sad smo tek u e, pra povijesti interneta. E, normalno je da nije još sve uređeno. To je još uvijek svojevrstan divlji zapad, ali problem je što sada u tom divljem zapadu žele zapravo stvoriti novu silikonsku dolinu. Izgubili smo malo pomalo naše mjesto jer e, smo izgubili kad je riječ o hardveru pred Amerikancima i pred Azijcima. Ali Europa ne smije izgubiti e, kada možemo e, bitku po pitanju softvera. Kao slučajno, eto, dva dana prije izglasanja direktive YouTube ima novu aplikaciju. Ne, to je zato što se oni boje reakcije Europskog parlamenta. Oni pokušavaju jednostavno reći pa ne trebate ništa mijenjati. Već nekoliko dana čujete kako vam ljudi govore kako bi takva vrsta propisa ubila industriju putem interneta. Pa to je šala. Ne, jednostavno to bi navodno uništilo tvrtke koje stječu milijarde stalno. I to tako da će umjetnike koji stvaraju taj sadržaj uništiti. Pa da li bi to bila cenzura? Zaključno, ono što mi sada želimo vrlo je jednostavno. Problem dolazi od činjenice da se temeljimo na starim zakonima iz razdoblja prije interneta kako bismo stvorili baštinu za sutra. Dajte nam mogućnost da se mi sjednemo za pregovarački stol i onda će, zahvaljujući tome, stvaratelji iz cijelog svijeta moći dobiti adekvatni dio koji im pripada za sadržaje koje se javljaju na internetu, jer mi smo ti koji pokušavamo stvoriti. Ne zaboravimo nikada da smo u pametnom telefonu, pametan dio mi stvaratelji. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Žah. Hvala lijepa, gospodine Žar. A sada dajem riječ gospodinu Danielu Barenbojmu. President Tajani and... Predsjedniče Tajani Juncker, vaše ekscelencije, dame i gospodo. Velika mi je čast što vam se mogu obratiti povodom Europske godine kulturne baštine 2018. Dakle, mi slavimo njome svoju evropsku prošlost i dijelimo na, da gradimo evropsku budućnost i ovo je uistinu pravo vrijeme da se održi ovakva obljetnica jer je evropski identitet izložen velikim izazovima. Gotovo 75 godina nakon kraja drugog svjetskog rata e, pojavljuju se opasni populistički, e, nacionalistički pokreti i sve su snažniji u ovom dijelu svijeta, a i drugdje. Važno je stoga iznova naglasiti, osnažiti onu ideju zajedničke Europe koju svi dijelimo, a to je sada izloženo velikom izazovu prema kojem se moramo suprotstaviti svim mogućim e, alatima i instrumentima. Jedan ključan instrument je upravo ta naša kultura. Trenutni duh vremena, Zeitgeist, e, dozvoljava previše prostora daje e, lažnim narativima da se razmašu i oni nas dovodi u situaciju da ljudi ne znaju što je e, od onog što se govori točno, a što nije. Moramo se boriti protiv toga i politički i kroz kulturu. Važno je znati da je upravo kultura bila ono što je definiralo Europu stoljećima. Mnoge su zemlje Europe razvile svoje posebne kulture, ali ono što je uvijek predstavljalo europski kontinent je upravo velika važnost koja se pridavala kulturi ne mogu nabrojiti sve Sofokla, Dekarta, Dantea, Mozarta, Leonarda da Vincija i tako dalje i tako dalje. To je popis kojem nema kraja, a koji se drugi kontinent može pohvaliti ili može nabrojati i ukazati na toliko veliku e, kulturno bogatstvo. Ono što imamo je velikim dijelom rezultat e, nezadovoljstva ljudi, često i opravdanog nezadovoljstva ljudi globalizacijom. Globalizacija dovodi do homogenizacije kulture i on prijeti uništenju jedne od naše najvažnije snage, a to je naša kulturna raznolikost. E, međutim, nacionalizam nije pravi odgovor e, na E, taj izazov. E, patriotizam domoljublje je e, onaj pravi odgovor, a nacionalizam je isključivanje drugih, isključivanje drugih kultura. Dakle, treba se povezivati s drugima, cijeniti svoju, ali cijeniti i tuđu kulturu. I o tome se upravo radi kada govorimo o univerzalizmu. I to je ono što je bitno bolje od globalizacije i ono na čemu svi zajedno trebamo raditi. U Europi e, se svi predugo vremena usredotočavali na gospodarski zajednički prostor e, dakle zajedničke gospodarstva, a to nije ono što su François Mitterrand i Helmut Kohl imali na umu kada su rekli da se u Europi treba primiti za ruke na grobovima e, francuskih i njemačkih vojnika. Oni su očekivali da će se Francuzi i Njemci i drugi povezivati, upoznavati e, kroz kulturu od e, Betona i Tomasa Mana, od Rasina e, i drugih velikana svojstven život kroz muziku upoznavao druge kulture i posvetio sam ga upoznavanju drugih kroz kulturu e, i glazbu. To je da kako velika privilegija kada možete tako živjeti, ali treba upravo svakog pojedinog evropljanina poticati da pokuša to učiniti. Jedna od pozitivnih strana globalizacije je ta što omogućava, učinila je da je danas sasvim normalno u Japanu ponedjeljkom jesti italijansku hranu, u utorak u Minhenu japansku, a neku treću negdje na trećem mjestu u srijedu. Dakle, imamo ogromnu raznolikost koja nas dovodi do toga da cijenimo dinamične i snažne kulture e, drugih i koja nam omogućuje da pozitivno djelujemo jedni na druge. Moram iskoristiti ovu priliku kako bih e, rekao koliko sam žalosan zbog činjenice da je muzičko obrazovanje praktički nestalo iz redovnih školskih programa i to posvuda u svim zemljama. E, a upravo je glazba jedan od najboljih načina da se razvije i kognitivne sposobnosti e, učenika i njihov emocionalni razvoj. Nažalost, u današnjem svijetu možete biti kulturna osoba, a da nemate apsolutno nikakav e, kontakt sa e, glazbom, da ju ni ne slušate čak, a ne samo da ju sami ne svirate. Dakle, E, muzika mora e, biti jedan opće prihvaćen i redovan e, program u školi, baš kao i matematika ili neko drugi. Vjerujem da će se o tome govoriti na ovoj konferenciji i uvjeren sam da ćete pronaći odgovore na neka barem pitanja koja će nam omogućiti da se vratimo izvornim idejama zajedničke Europe. Jedan od velikih izazova s kojim smo suočeni je digitalni prostor koji se neprestano širi s sve je veći i, e, i u tom se prostoru treba vrednovati i cijeniti kulturu e, i muziku. E, Snimanje nje e, umjetnosti je također jedan način kako možemo povezati svoju prošlost i svoju budućnost. Ako mi dozvolite da bih jedan osobni primjer. Ja sam prije 64 godine prvi put nešto snimio, 1954. Ne, ne, nije bilo baš tako dobro, ne treba <laughs> pljeskat. Međutim, taj zapis kao i desetine milijuna drugih su sada nešto čemu možete odmah pristupiti i ta činjenica e, ima svoju veliku prednost. Dakle, onog časa kada zapis se učini javno dostupnim, on postaje e, globalni, sad što je vrijednije od toga. Međutim, istovremeno moramo nastojati adekvatno vrednovati kulturu kako bismo ju mogli sačuvati i zadržati i za buduće generacije. I e, ljudima koji e, proizvode glazbu u svim žanrovima su snažno zabrinuti što im neki kanali, neke platforme ne od, ne, ne vraćaju, ne daju odgovarajuće vrijednosti. I zbog toga su potrebna e, potrebno rješavanje autorskih prava u ovom digitalnom dobu. Treba omogućiti jednu održivu vezu između prošlog i budućeg i moramo e, premostiti ono što je postao vrijednosni jaz u ovom smislu. Um, mi uh, kreativci u Europi očekujemo od vas uh, u političkoj domeni da uh, um, osigurate situaciju u kojoj ćemo biti adekvatno zaštićeni u ovo digitalno doba. Zašto Evropska unija to mora ostvariti? Pa razlozi su sasvim očiti i jasni i brojni su. E, možda najvažniji među njima je naša odgovornost da sačuvamo za budućnost onu kulturu po kojoj smo se evo danas ovdje okupili e, da joj odamo poštovanje. Dakle, na početku smo čuli mlade glazbenike iz e, orkestra mladih Europske unije koji su među najboljima u Europi. Internet nam daje ogromne mogućnosti, ogromne prednosti svima i mladima, a i starim glazbenicima poput mene. Ja slušam tako mnogo starih e, zapisa. Nedavno sam slušao zapis Verdijevog Falstafa sa Salzburgskog festivala iz 1936. E, Artur nije to e, tada dirigirao, pa to je jedan od najboljih izvedbi bilo koje komada koji sam ipak ikad čuo. To mi je omogućilo digitalno doba. Prije digitalnog doba to nije bilo moguće. Mladi e, glazbenici koji mogu slušati stare majstore zahvaljujući novim platformama i koji se mogu sami predstavljati E, na tim platformama imaju veliku prednost, ali moraju dobiti odgovarajuću kompenzaciju, moraju dobiti ono što je važno za svakog umjetnika u razvoju. To je doista važno za buduću generaciju glazbenika jer oni su ti koji će oblikovati našu zajedničku kulturnu budućnost. Dakle, prostor koji će biti otvoren, miran i kulturno raznolik. To je nešto što nije samo jedna predivna ideja, nego to je za nas jedini način e, kako možemo se kretati u budućnost. E, Native su nam i predobro poznate. E, Europska unija se mora vratiti onoj izvornoj ideji zajednice, zajedničke kulture u kojoj smo jednako vrijedni u kojoj zajednički radimo na zajedničkoj europskoj budućnosti. Hvala vam što ste me saslušali. E, I što ćete nas naći u muzici u buduće. Hvala. Hvala lijepa gospodine Barenboim. A sada riječ ima Petra Kamervert, predsjednica Otpora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, e, gospodine povjereniče, gospodo i gospođe ministri i ministrice, kolege i kolegice, dame i gospodo. I meni je veliko veselje da ovdje nastupam kao predsjednica Odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta da sudjelujem na ovoj konferenciji godine europskog kulturnog nasljeđa. moramo to nazvati europskim događajem. To e, se tiče e, nastanka e, tog događaja, E, koje se suočavalo s mnogim teškoćama. A to je sada postao događaj zajednički organiziran od e, svih triju tijela Europske unije uz pomoć mnogih drugih institucija. To je izraz povezanosti sa ovim događajem. E, vidimo kolike su institucije, visoke institucije kao i međunarodne institucije prisutne ovdje. E, e, e, taj predikat zaslužuje i njegova ambicija. Mi nadilazimo jezične granice. Kultura nas povezuje, ona povezuje evropsku civilizaciju. Ona stvara istinsku zajednicu kulturnog nasljeđa. To moramo naročito naglasati. Moramo gledati i vremensku perspektivu, to je središnja poveznica između prošlosti i budućnosti. Mm, eh, where the past meets the future je dobro izabran moto. Eh, eh, naše kulturno nasljeđe je i bogatstvo za budućnost. Mi se s tim nasljeđem možemo suočiti sa izazovima sadašnjosti i e, oblikovati našu budućnosti. budućnost. Stoga je naš sastanak da zajednički stvaramo e, e, da govorimo o raznim aspektima kulturne baštine koji ona ima važnu ulogu u razvoju kulture i europske politike. E, e, nada da samo ekonomska zajednica, e, da će to biti dovoljna poveznica za Europsku uniju, za duboku i dugotrajnu identifikaciju građana i građanki Europske unije a da i ne govorimo o emocionalnoj povezanosti. Ovdje se ne radi samo o e, naivnom kulturnom optimizmu. E, kultura kao panacea za e, sve, sva naša zla. Moramo se osvrnuti i na ambivalentnost kulture. Ona radi integrativno i E, istovremeno i fragmentira. Ona može biti i instrument za nacionalno e, isključivanje i to se danas e, nažalost sve češće susreće. Zahvaljujem gospodinu Barenbamu što je naglasio razliku između nacionalizma i patriotizma. Ono što, o čemu se radi u ovoj godini jeste samosvjesno i e, samokritično ophođenje s našim kulturnom baštinom. E, nadam se da će ta baština dobiti i nove impulse ove godine za novu europsku e, za novu europsku kulturnu politiku još jedno se zahvaljujem gospodinu Barenbojmu e, što je naglasio koliko je važno investirati u kulturno obrazovanje. E, posjeta kazališta, kina i muzeja e, je dio našeg obrazovanja ali e, kazati da je to samo izlika e, zato nemamo bolje, e, nešto bolje za ponuditi. Ne, to mora postati in, uključivi dio i sastavni dio europskog obrazovanja. Moramo još pogledati kako omogućiti pristup kulturi. Pristup kulturi za sve. To je važno. Često se kaže da je kultura jezgra društva ako je homogena. Međutim, ja vjerujem da upravo u slučaju kulture moramo govoriti o raznolikosti koja prerasta u jedinstvo. To nije samo jezgra europskog e, društva. To je e, sa, po definiciji e, e, ono što čini Europu modelom za svijet. Moramo ozbiljno shvatiti raznolikost. Današnja konferencija e, sa svojim raznolikim jezicima utjelovljuje upravo taj pristup. Nažalost, kad se radi o raznolikosti, onda ona pati u populističkim i diktatorskim tendencijama u Europi e, koje vidimo u nekim zemljama. To nas mora međutim potaći na odlučno djelovanje. Zajednički moramo raditi na tome da kultura, naročito onda e, kad e, govorimo o temeljnim vrijednostima, o slobodama, tu moramo u najboljem smislu uh, koristiti kulturu. Moramo uh, je uh, poticati i dalje razvijati u cjelokupnom europskom društvu. Hvala lijepa na pažnji. Hvala Petra. Hvala Petra. Sada Rumen Dimitrov, zamjenik ministra kulture iz Bugarske. Izvolite. Uvaženi gospodine Tajani, gospodine Juncker, gospođo Kamerevet, gospodine Navračić, kolege i kolegice, ministri, predstavnici raznih europskih institucija, dame i gospodo. Velika mi je čast što sam danas ovdje s vama kako bismo zajednički otvorili ovu konferenciju posvećenu europskoj kulturnoj baštini kao poveznici prošlosti i budućnosti. Kao prvo želio bih zahvaliti gospodinu Tajaniju što je bio ljubazan i pozvao me da sudjelujem na ovom forumu, a želio bih zahvaliti i svima vama jer upravo je vaša prisutnost u ovoj dvorani ono što pokazuje i dokazuje koliko je važna ova konferencija na visokoj razini i da je ona posvećena jednoj od najvećih dostignuća naše civilizacije, našoj kulturnoj baštini i koja pokazuje našu spremnost da se ona razvije u budućnosti. Kulturno nasljeđe je zajednička vrijednost i koja ima pozitivne efekte za Europu i za zajedništvo u Europi i u političkom i u kulturnom i u ekonomskom smislu. E, sudjelujući u nastajanju ili uživanju u tom e, nasljeđu mi širimo svoje vlastite horizonte i to nam omogućuje da na novi način drugim očima e, sagledamo život drugih. Kulturna baština šalje neke vrlo trajne poruke i to su poruke koje mijenjaju E, naše iskustvo i koje ga čini smislenim. Ako si postavimo pitanje koja bi bila naša poruka i kako možemo obogatiti kulturno nasljeđe i kako ga prenijeti e, budućim generacijama. Ako si dakle postavimo to pitanje, odmah ćemo sjetiti i da u, smo u kriznim trenucima i da suočeni sa raznim krizama i sa migrantskom krizom i drugima, da Europa nije samo gospodarska, e, ekonomska zajednica, nego je to i zajednica zajedničkih vrijednosti i temeljnih prava. Europski projekt u ovom vremenu podrazumijeva obnavljanje veza među nama, među našim društvima. Kulturno nasljeđe, e, kulturne politike imaju taj potencijal da budu među pokretačima tog procesa i da upravo je kulturno nasljeđe jedan od glavnih instrumenata kojima snažimo svoj osjećaj zajedničke pripadnosti, osjećaj zajedništva a upravo je to ono što čini Europu nečim većim od zajedničkog tržišta. Vijeće Europske unije je e, upravo zbog svega ovoga donijelo neke zaključke. E, prvi od njih su doneseni 2014. i mnogo toga je već i ostvareno. Veliki je uspjeh bio upravo to što smo 2018. proglasili godinom kulturne baštine i prošla je godina bila vrlo važna u tom smislu jer na sastanku vijeća u prosincu prepoznata je ključna uloga koju kultura i kulturna baština igraju u razvoju čvrsto povezanih zajednica, a isto tako i ulogu u konkurentnosti Europe. Europsko vijeće učinilo mnogo toga i što je moglo da stvori dobre uvjete za razvoj socijalne i ekonomske uloge kulture. I u tom smislu trebamo e, u prvi plan staviti kulturno nasljeđe i ugraditi ga u sve politike e, Europe. E, I upravo smo o tome govorili 31. svibnja. Tam smo rekli da svi dionici moraju e, biti bolje informirani u pogledu koristi koje ćemo imati od uključivanja kulturne baštine u sve politike. To može poticati e, druge sektore i gospodarski i socijalni sektor i tako dalje i može nam pomoći riješiti demografske probleme, isto tako pridonijeti teritorijalnoj koheziji i povećati naš intelektualni kapital. To nam može pomoći da vratimo povjerenje građana u svoje vlade kao i u institucije Europske unije. Upravo zbog toga se u zaključcima tog vijeća govori o konkretnim mjerama koje trebaju poduzeti države članice kao i Europske komisije. Govori se o mjerama kojima je cilj korištenje kulturne nasljeđe kao strateškog resursa e, koje će djelovati u svim domenama života. Na Također se kaže u zaključcima da i države članice i Europska komisija trebaju razviti jednu zajedničku sveobuhvatnu viziju za naše kulturno nasljeđe čime će se zagarantirati i održivost i učinkovitost, odnosno mogućnost da dobijemo rezultate e, kroz ovu godinu posvećenu kulturnoj baštini. E, to će se dogoditi na svim razinama. Ova naša današnja konferencija se događa u vrlo važnom trenutku kada počinju razgovori o proračunu Europske unije za period nakon 2020. Trebamo zahvaliti Europske komisije što e, je odlučila zadržati kreativnu Europu kao zasebni program i što je spremna e, povećati e, proračun za kulturu za, na 1,85 milijuna eura. To jasno pokazuje da se kultura vidi kao garant budućnosti Europske unije. Trebamo svi zajedno e, raditi e, na podršci svim mjerama koje sam spomenuo kao i na razvijanju drugih mjera, novih mjera kako bi e, se kulturne aktivnosti mogle koristiti i drugim izvorima financiranja. Ja to vidim kao jedan veliki izazov s kojim smo suočeni. Dakle, moramo pronaći načina da e, koristimo sve mogućnosti e, da omogućimo e, da kulturno nasljeđe pridonosi svim domenama u razvoju naših zemalja. Važno je dakle uočiti koji je potencijal za razvoj tog nasljeđa, ali isto tako i načina za poticanje njegovog daljnjeg razvoja. Dame i gospodo, važno je da za kulturnu, kulturnu baštinu razvijemo održivu politiku. To nam je vrlo važno i to je u skladu sa e, donesenim zaključcima vijeća kao i sa e, programom rada za Europski parlament i dokument koji je predložila Europska komisija. Svi su oni usklađeni i odnosno vrlo je važno da oni svi budu usklađeni, e, a važno je i da e, na njihovoj realizaciji surađuju sve europske institucije. Samo tada će to biti i uspješno, kao što je važno da u tome sudjeluju i svi dionici i nevladine organizacije i pojedinci i e, tvrtke. Potreba nam je takav e, inkluzivni pristup jer ćemo samo tako moći e, zagarantirati generacijama koje dolaze poslije nas e, da mogu biti ponosni na svoju prošlost. Želim vam svima uspješnu konferenciju. Hvala. Hvala. Riječ dajem gospodinu Tibru Navračiću, Evropskom povjereniku za obrazovanje, kulturu, mlade i sport. Honorable members of the parliament, ladies and gentlemen. Uvažene zastupnici, drago mi je što sam danas sa vama. Dopustite mi da izrazim zahvalnost predsjedniku Tajani u Europskom parlamentu na organiziranju ovog skupa i na tome što mi dajete mogućnost da raspravljamo o ovoj temi koja je u srži europskih integracija. To su kultura i kulturna baština. Već je rečeno, ali je istovremeno i sasvim točno, da je europski projekt oduvijek bio projekt koji za okusnicu imao kulturu. Jer kultura nas spaja. Raznovrsna kultura i kulturna baština koju imamo omogućuju nam da se međusobno razumijemo, da prihvaćamo naše razlike te da cijenimo ono što nam je zajedničko. Iz tog razloga kultura i kulturna baština imaju ključnu ulogu u izgradnji bolje Europe za budućnost. Europe koja će biti otporna zajednica zajednica. Ponosni smo da se ovaj kulturni aspekt ponovno uvažava i kultura je sada na vrhu političkog programa Europske unije. Tamo mora i ostati. Europska kulturna baština u tome igra važnu ulogu već je omogućila da se stvori ovaj veliki zamah kojeg moramo iskoristiti i da si postavimo ambiciozne ciljeve i učinimo što treba da ih ostvarimo. Zato je potrebna financijska potpora kako bi europska kultura bila na svjetskoj razini. Došli smo do polovine Europske godine kulturne baštine. U prva tri mjeseca 2500 različitih kulturnih događanja odraženo je diljem Europe kako bismo uputili na našu kulturnu raznolikost. Ta događanja su bila događanja na kojima je bilo, bio milijun studionika. Istovremeno, zato su vezani turizam, socijalna izolacija, a isto tako kultura je u središtu e, programa urbanog razvoja za Europsku uniju. To je međutim moguće zato što svi odnici rade na tome da ta godina zaživi. Od ljudi na terenu e, do europskih institucija, organizacija civilnih e, građanskih udruga, baš kao i neke susjedne zemlje i međunarodni partneri. Zahvaljujem zastupnicima Europskog parlamenta koji su značajni veleposlanici ove godine, zahvaljuju kojima su se pokrenule mnoge inicijative na terenu. Posebna zahvalnost predsjednici Odbora za kulturu i obrazovanje, gospođi Petri Kamervert. Također zahvaljujem gospođi Kosti, gospođi Dijakonu i gospođi Šojdrovoj. Zahvaljujem odboru regija kao i gospodarskom i socijalnom odboru koji su organizirali čitav niz inicijativa kako bi ova godina kulturne baštine bila uspješna. Kultura mora e, ostati na vrhu prioriteta u Europskoj uniji i ova godina treba biti katalizator za to. To je važno ako želimo ostvariti razvoj i što je još važnije e, uvidjeti kakva je naša naš europski identitet kojeg moramo ojačati. Moramo imati europski, nacionalni, regionalni i lokalni identitet. A europski program kulture, što sam ga predstavio prije nešto više od mjesec dana, središtan je u tome. On će se zasnivati na nekoliko aspekata i tamo se iznosi čitav niz ciljeva i e, djelatnosti koji će nam omogućiti da ostvarimo ove ciljeve kako bi europska kultura bila snažna za mnoge godine koje dolaze. Namjeravam krajem ove godine predstaviti akcijski plan za europsku kulturnu baštinu kojim će se ukazati na baštinu Europske unije, ali bit će to još mnogo više. Omogućit će zaštitu i promicanje europske kulturne baštine. Počnemo li od djelatnosti koje komisija provodi tijekom godine u skladu s načelima angažmana održivosti, zaštite i inovacije? pokreće teme kao što su dobrovoljni rad mladi, pristupačnost kulturne baštine, borbu protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima. A inovacija će također biti jedan od prioriteta. Akcijskim planom uzet će se u obzir mišljenja država članica, europskih institucija i drugih partnera, uključujući dionika na planu kulture i mi ćemo dakle tume e, podržati e, poziv koji e, je načinila Europa Nostra, njemački odbor za kulturnu baštinu koji koordinira ovu Europsku godinu kulturne baštine za Njemačku. I tu smo pokušali reći da nam ova godina Europske kulturne baštine daje jedinstvenu mogućnost da utječemo na kulturu u Europi jer e, ona se mora nositi sa mnogim opasnostima. Ali e, kada govorimo o ovim temeljnim europskih vrijednostima, ne mogu se one zasnivati na ekonomiji, politici ili sigurnosti. Kultura mora biti sastavni dio toga. Sve ovo su ambicije, a kada se žele ostvariti ambicije, treba izdvojiti odgovarajuća sredstva. Za sljedeći višegodišnji financijski euro, um, višegodišnji okvir, ponosan sam da mogu najaviti da dakle tu imamo uh, uh, sredstva koja su predviđena 1,8 milijardi eura će biti izložen za program kreativne Europe 25% više nego li što je to sada slučaj. Naravno, financirat ćemo čitav niz drugih programa, za istraživanje, za regionalni razvoj. I računam na to da će Europski parlament učiniti sve kako bi se u sljedećem VFO-u putem kreativne Europe i na druge načine podržala e, kultura u Europi. Drago nam je da je kultura tamo gdje je mjesto u središtu E, preokupacije Ruske unije, jer sada svi znaju da je kultura bitna za inovacije, za konkurenciju, za socijalnu inovaciju i za koheziju. I e, još jednom, što je vrlo važno, ona je ona koja definira tko smo i kakvu budućnost gradimo. Naša društva imaju velike izazove jer Mnoga su srca sada okorjelija, razlike se povećavaju, a kultura je ključna kako bismo se opet približili jedni drugima, jer oni omogućuju da shvatimo tko smo, što znači biti ljudsko biće jer e, ovo je temelj našeg društva. Moramo čuvati i voljeti kulturnu baštinu. To je ključno. Želimo li živjeti zajedno? Kultura mora ostati u središtu onoga što radimo ovdje na europskoj razini kao i u našim životima svakoga dana. Hvala. Hvala lijepa Tibore na ovom govoru kao i na suradnji. Hvala lijepa. A sada Monika Gruters, ministrica, povjernica Savezne vlade za kulturu i medije. Savezna republika Njemačka. Izvolite, imate riječ. E, hva, hvala lijepa, poštovani predsjedniče, dame i gospodo. E, bijelo na crno na bijelo. E, temelji Evropske unije stoje u ugovorima E, ovo su osnove Ujedinjene Europe u njenim institucijama, na primjer u Briselu. Ali na čemu zaista počiva Europa i na čemu se gradi? E, to se, vidi, to se ne vidi u ugovorima niti u zgradama parlamenta. To je naša zajednička kulturna baštana imamo iste spomenike, kulturne institucije. To su materijalna i nematerijalna dobra više od 2000 godina povijesti. To je ono što nas povezuje u Europi. E, isto taka i glazba s kojom nas je e, pozdravio orkestar Europske mladeži e, čujno i vidljivo, e, opipljivo u bojama. E, to je ono što je važnije no ikada u vremenima kada se Europska unija suočava s nacionalizmima i e, s interesima koje vidimo u borbi oko zajedničke politike za azil godina e, europske baštine 2018. E, vodi nas k duši Europe. Ona je e, svjedok prošlosti, ali i očevidac sadašnjosti. U brojnim sastancima kolega s kolegama i kolegicama tu smo vidjeli kako Europska unija, parlament, komisija i sve države članice e, promiču ovu zajedničku inicijativu. E, vrhunci ove godine je e, sastanak na vrhu Europske kulturne baštine tu se ujedinjuje 70 projekata iz stotinu institucija Europske unije. E, e, u Berlinu smo prošlog tjedna pozdravili 400 sudionika jednog od događaja. E, Michel Žar je rekao mi trebamo dobro autorsko pravo kako bi umjetnici mogli u budućnosti dostojanstveno živjeti, a ne samo preživljavati. E, također moramo naše vrijednosti e, koje smo sagradili u analognom vremenu e, pretočiti također u digitalne vrijednosti surađivanje državnih vlasti i civilnog društva društva e, e, nam omogućuju, to vidimo u Europi Nostri, to nam dozvoljava da ovi događaji budu svečanost e, našeg jedinstva. Naše inicijativi i projekti pokazuju da Evropska unija, i to je već ovdje rečeno, da je to Europa, Evropska unija mnogo više od jedinstvenog tržišta ili promicanje ekonomskih i interesa. E, često se e, čujemo i u Njemačkoj e, pojačani nacionalizam. Ali mi moramo biti ponosni na baštinu koja raste u suradnji s drugim raznovrsnim europskim kulturama. Sada kada je naše jedinstvo ugroženo, Upravo zajednička baština e, može stvariti, stvoriti jedinstvo. E, u, stalno se spominju majstorska dijela, remek dijela evropske kulture na svim područjima. Tu je važna razmjena. Isto tako su važno, važno je spomenuti i rane prošlih ratova. To nam pokazuje da e, E, Europa, Evropska unija stoji za jednu civilizacijsku, civilizacijsko dostignuće, za nadilaženje barbarizma, za e, e, onih vremena koje prije rimskih ugovora nismo mogli ni zamisliti. Evropljani, evropljanke su postigli zajednički stajati iznad onoga što nas dijeli i kroz to e, odati počast e, raznim kulturama i pogledima na svijet. Oni sad imaju jednu domovinu, Europu. Jedinstvo u raznolikosti kroz razumijevanje to čini e, to čini sam, samu srž Europe i europskog mira. Imamo sada konfliktne situacije ali moramo vjerovati u, moguć u mogućnost zajedničkog rješenja. Ko to ne čini, e, on nas baca u onu prošlost kad je vladalo pravo jačega. Podsjeća nas na, ono, na ona stoljeća kad je u Europu vladala brutalnost i ratovi. Jedinstvo u raznolikosti nije to rezultat našeg bogatstva, to je pretpostavka našeg bogatstva. E, razumijevanje moramo e, poticati humanost, a ne pravo jačega. U, naravno imamo i e, trenutke kada ne, uspje, uspijevamo, ali moramo se uvijek sjetiti onoga na što se pozivaju narodi Europe. To je ono najbolje što nas čini jakom demokratskom Europom i jakom demokracijom unutar Europe. Kao inspiracija nam služi orkestar koja nas ovdje prati e, muzički. To postoji već 40 godina. E, moramo ih osigurati i e, sigurnu financijsku budućnost. Ovom e, orkestru je uspjelo ono što želimo Europi i svijetu, da zajednički slušamo, da slušamo druge glasove, da slušamo taktove, tonove, tihe i glasne, da cijenimo raznolikost i u tom smislu nadam se da e, orkestar mladeži ne daje samo takt za današnju konferenciju. Želim o konferenciji uspjeh, e, uspjeh koji će jačati demokraciju u Europi, koji će jačati mir i sigurnost e, kao i blagostanje u Europi. Samo na tome možemo graditi europsku budućnost. Hvala. Hvala. E, e, Monika na govoru i na tvom angažmanu. A sada e, Lidija Konjordu, ministrica kulture i sporta Grčke. Izvolite vaša ekscelencije, gospodine predsjedniče Ruskog parlamenta, vaša ekscelencija, gospodine predsjedniče Europske komisije, vaša ekscelencija, gospođo predsjednica odbora za kulturu i obrazovanje, Dragi kolege, poštovani kolege, dame i gospodo, velika mi je čast što sam danas ovdje s vama. Žela bih zahvaliti gospodinu Tajaniju na pozivu da sudjelujem na ovoj izuzetno važnoj konferenciji. Dragi prijatelji, svi znamo da se nalazimo na raskršću, svi osjećamo da ćemo vrlo skoro reći, ukoliko već i nismo rekli, jednom starom, vrijednom, bogatom svijetu, pripremajući se za sada još nepoznatu budućnost. To me podsjeća na jedan film Te Angelopoulos eh, korak rode, e, zadržani korak e, rode. To je trenutak kada je vrlo važno da svi donesemo e, važne odluke. Svatko od nas pojedinačno i mi svi zajednički. Podsjetimo se sada na peto stoljeće prije naše ere, zlatno doba zapadne demokracije. Tu je u, u Ateni rođena europska kultura. To je bio trenutak kada se pojavljivala građanska civilizacija i bio je to veliki prasak duha iz jednog starog arhajskog svijeta prelazilo se u novi svijet. Svijet pun pitanja, dijaloga, neslaganja, sukoba, ponekad ratova, ponekad kuge i gladi. To je bilo doba kada se e, nova svijest pojedinca pokušavala izbalansirati sa prijašnjim kolektivnim duhom obitelji, klana, dakle e, i stvoriti jedan novi kolektivni duh novog svijeta pred e, koji je tek očekivao. Ne smijemo zaboraviti da neki od pjesnika i filozofa kojima se danas divamo su rođeni upravo u tim uvjetima. Dakle, tragedija, komedija, e, drame naših velikih pjesmama su, se, su igrane, stvarane, igrane usred Peloponskog rata. E, Postoji čitav niz zanimljivih analogija sa današnjim trenutkom. Naša civilizacija sada ponovo, još jedan puta, priprema na jedan novi povijesni skok. Skok prema jednoj nepoznatoj, nejasnoj budućnosti koja je pred nama puna izazova, puna prilika u kojoj se se pojavljuju kreativne mogućnosti i to na jednoj razini kakve do sada nije bilo i na jednoj univerzalnoj kolektivnoj razini. Pojavljuje se ova jedna globalna svijest e, e, o tome kako je sve međusobno povezano, kako sve ovisi jedno o drugome, kako mi svi ovisimo jedni o drugome i kako smo svi dio jedne velike cijeline našeg globalnog sela. Međutim, baš kao što se može i očekivati, vremena promjene su i vremena nesigurnosti koja dovode do straha, do sila koja se tome suprotstavljaju, koje između centrifugalne sile koje zagovaraju razdvajanje i netoleranciju. To je trenutak u kojem smo pozvani da donesemo važne i hitne odluke za e, naš zajednički budući svijet. Treba nam mudrost i iskustvo našeg nas prošlog nasljeđa i moramo iskoristiti dragulje naše e, zajedničke prošlosti i time krenuti na ovo novo putovanje. E, mnogo je toga u našim današnjim društvima, naši mladi ljudi, za njih je važan razvoj, održivi e, razvoj, očuvanje okoliša oni koji danas donosimo odluke moramo stvoriti arku koja će novu generaciju prenijeti u ono što je vrijedno i koja će omogućiti da se to vrijedno ne izgubi u nemiru e, sadašnjosti koja će nas provesti prema novim tehnološkim dostignućima. Moramo povezati tu e, kulturnu baštinu sa onim što je pred nama i pobrinuti se da se ona ne izgubi kao nešto nepotrebno ili nezanimljivo nešto što neće biti zatrpano gomilom e, zapravo e, bezveznih i nevažnih stvari i smeća. E, u pogledu kulturne baštine moramo odgovoriti na temeljna pitanja i na temelju tih odgovora se baviti pitanjima koja su pred nama. Mnogo je toga što e, obrazovanje i kultura mogu ponuditi europskom građaninu koji je u središtu europskog razvoja i koji vodi prema tom veličanstvenoj e, raznolikosti. E, Europa je jedan e, jedinstven e, otok raznovrsnosti koji nudi svoje nasljeđe cijelom svijetu i koja ga nudi kao jednu e, kao nešto što će garantirati zajedništvo i koje će omogućiti mobilnost kreativnih pojedinaca. Moramo se suočiti sa temeljnim dilemama E, na temelju naše e, baštine moramo se suočiti sa dva temeljna velika problema, pitanje migracija i pitanje klime, a ta su dva problema povezana. E, migracije nas suočavaju sa ogromnim dilemama povezanima sa ljudskim životima tu se pojavljuju nove mogućnosti temeljene na solidarnosti, ali ako se njima nećemo baviti, e, događat će se i razvijat će se ksenofobija, e, glasovi koje ugrožavaju naše jedinstvo, koje nas e, navode na razdvajanje. Isto tako, klimatske promjene postavljaju ogromna važna pitanja, imaju i gospodarske, ali i socijalne dimenzije. E, dragi prijatelji, u Europi dijelimo, imamo zajedničke mitove, simbole, neke preuzete iz antičke grčke e, žene, troje, na primjer, e, i mnogo je toga iz čega možemo učiti. Prije nekoliko dana na e, samitu u Berlinu e, koji se bavio upravo europskom kulturnom baštinom. Potpisali smo dokument na kojem se e, mnogo europskih organizacija i pojedinaca povezalo sa tom baštinom i obavezalo se da će surađivati kako bi osigurali da to naše zajedničko nasljeđe E, živi i poveže nas budućnosti. Razgovaralo se tamo o, našim e, selima koji su bile dovoljno mudri i e, koji su znali kako preživjeti velike prirodne katastrofe na temelju solidarnosti. Upravo je takva solidarnost ono što nam treba. Treba nam i mudrost i zdrav razum to su, e, dakle imamo pred sobom dva velika problema i trebamo im se e, tako suprotstaviti. E, vrlo je važno sačuvati te važne instrumente mudrosti koje smo naslijedili od svojih predaka. Kultura i kulturna baština je, je danas apsolutno neophodna i ne možemo imati bilo kakve iluzije da bez toga možemo živjeti i preživjeti. E, nije slučajno e, to bila glavna božica e, antičke Grčke. Kultura nam donosi smisao, ona je ona, ona busola koja nas usmjerava dok plovimo u istom čamcu, ona nam daje zajedničke odgovore, ona je vrijedno oruđe koje današnjim i budućim generacijama e, omogućuje da preplove, da ponovo izađu na e, kopno. Hoće li oni preživjeti te veliki prasak s kojim smo danas uočili? Hoće li uspjeti e, ovo iskustvo pretočiti u nešto korisno za sve? moramo budno paziti i raditi na osiguravanju sreće i dobrobiti svih ljudi. Veliki su ulozi sada u igri i a više od svega nama u Europi je važno da e, budemo zajedno, da budemo povezani, jedinstveni kao ujedinjena Europa e, vrijednosti e, solidarnosti i gostoprimstva i kulture u našoj srži. Hvala. Thank you very much. Zahvaljujem vam, Lidija. I još dvoje govornika u ovom prvom panelu. E, prva od njih je e, ministrica kulture Republika Hrvatske, Nina Obuljan-Kožinek. Mikro, mikro. Hvala vam gospodine predsjedniče, e, gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege ministri, ministrice. E, dame i gospodo doista je veliko zadovoljstvo biti danas e, u europskom parlamentu i govoriti o ovoj temi jer je upravo europski parlament bio ona institucija koja je proteklih desetljeća e, zapravo postavljala mnoge teme u području kulture i kulturnih politika na svoj dnevni red a onda su kasnije druge europske institucije te teme preuzimale. Moja draga prijateljica eh, grčka ministrica kulture eh, spomenula je prekretnicu na kojoj se nalazimo i ja bih se s njom složila eh, možda smo svi umorni od riječi kriza i možda je bolje govoriti o prekretnici. I mislim da je danas u ovoj prilici kad obilježavamo Europsku godinu kulturne baštine važno naglašavati ulogu kulture koja nam može pokazati kojim smjerom kao europa možemo ići. one države i oni pojedinci koji vjeruju u europski projekt traže jake uporišne točke kako bismo posebno radi naših mlađih sugrađana mladih europljana nastavili izgrađivati uniju koja uz političke i ekonomske jednako osnažuje i društvene i kulturne veze i naravno zajedničke vrijednosti. danas je jako puno danas je previše tema koje nas razdvajaju i različite države između sebe ali i unutar država postoje teme oko kojih ne možemo postići zajedničko stajalište migracije dileme o više ili manje europe pitanje sigurnosti o europi više brzina pitanje manjina pitanje naših susjeda. kultura i kulturna baština sigurno je jedna od onih tema koja nas povezuje koja nam pokazuje kako raznoliki činimo zajedničku cjelinu kako taj pridjev europski samo nadopunjuje a nipošto ne briše pojam hrvatski njemački češki ili portugalski a kad govorimo o europskoj baštini mislimo jednako i na sve naše male jezike na dijalekte običaje specifičnosti sve ono što nas čini tako bogatima i tako privrženima našoj kulturi. nekoliko govornika prije mene spomenulo je da smo se prošli tjedan susreli u berlinu na velikom samitu kojim smo obilježili europsku godinu kulturne baštine. zahvaljujem se njemačkoj kolegici Grüters i svim partnerima Europi Nostri, svima koji su organizirali ovaj summit i možda mogu prenijeti ono što sam osobno i kao ministrica ponijela sa tog samita. Sigurno je da postoji velika zabrinutost oko zajedničke europske budućnosti, ali među svima koji su sudjelovali na tom samitu postoji e, čvrsta odlučnost da artikuliramo ono što nas povezuje da tražimo te točke koje nas povezuju da promoviramo ono što dijelimo a tu su kultura i kulturna baština e, one teme koje mogu mobilizirati naše građane koji mogu našim građanima ispočetka pokazivati zašto hodamo zajedničkim europskim putem europska unija kroz svoje postojeće i nadamo se nove programe a to je bio zaključak svih sudionika mora nastaviti ulagati u kulturu u kulturnu baštinu ali i druge programe suradnje od obrazovanja do inovacija koji su jednako važni i za ovo naše područje. artikulirana je zabrinutost da možda pojedini europski projekti ostaju nevidljivi u manjim sredinama i manjim zajednicama to je nešto što ćemo sigurno kroz sljedeću financijsku perspektivu morati razmotriti. što se tiče političke razine i na tom skupu još je jednom konsenzusom podržana nova agenda za kulturu o kojoj je govorio i povjerenik Navračić moje osobno uvjerenje da se radi doista o jednom jako dobrom strateškom dokumentu koji na pravi način nalazi balans između nastavka rada na prioritetima koje smo usvojili u okviru prethodne komunikacije i novim temama koje su u međuvremenu došle na našu agendu. u tom smislu i ja bih željela podvući kao i neki prethodni govornici važnost akcijskog plana za kulturnu baštinu koji će sigurno ostati kao jedan od onih legasija ove godine kulturne baštine. Možda zadnja točka koju sam ili impresija koju sam ponijela sa tog samita odnosi se na e, potrebu dobre suradnje svih razina vlasti u Europi, Vijeća, Parlamenta, Komisije, Odbora regija nacionalnih vlada ali i lokalnih i regionalnih vlasti i ono što je posebno važno u području kulture uvijek u partnerstvu s civilnim društvom i zato mi je drago da su danas na ovom panelu kao uvodničari bila i dva naša velika europska i svjetska umjetnika. oni na najbolji način zapravo progovaraju o tome koliko je važno sve ono što radimo iako gospodin Jean Michel Jarre više nije tu, moram reći kad smo se uvodno e, sreli u, u predvorju ove dvorane, on je rekao drago mi je da sam danas ovdje, drago mi je da su me pozvali u Europski parlament, jako je važno što ovdje radimo, jako je važno koje odluke donosimo jer vjerujte cijeli svijet gleda na Europu cijeli svijet zapravo promatra ono što smo stvorili u području kulture, kulturnih politika i potpore umjetnosti i zapravo gleda kojim ćemo smjerom krenuti. Ja sam uvjerena da je i ova konferencija kao i sve što radimo i na nacionalnoj i na europskoj razini u okviru Europske godine kulturne baštine jedan od tih doprinosa onome što ćemo realizirati i u suradnji sa sljedećom komisijom i kroz sljedeće financijsko razdoblje. Zahvaljujem se još jednom na pozivu i želim svim sudionicima e, plodonosne rasprave. Hvala. Thank Hvala lijepa I posljednji govornik je Dase Melbarde, ministrica kulture Latvije. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. E, ekscelencije, sudionici ove konferencije. Kad sam e, bila pozvana, e, kako sam bila pozvana da govorim o baltičkim zemljama, Govorit ću o kulturi kao o poticatelju promjena. I stoga ću ustiti. Augstājā staja lai manā balstinja, skaneja talu. lai na Balstinja, skanejatalu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 U ovoj latvijskoj narodnoj pjesmi e, e, ona pjeva tako da ju se daleko čuje preko dolina i brda, preko vrhunaca drveća. E, stoga sam ovdje sjedim, stojim u nacionalnoj nošnji Latvije i obraćam vam se. E, sa snagom nacionalne tradicije. Dolazim iz naroda koji smatra pjesmu kao svoj e, najdragocjeniju baštinu. Imamo preko dva milijuna latinskih narodnih pjesama. Svaki latvijac i latvika ima svoju narodnu pjesmu, možemo reći gotovo 150 godina najveće manifestacije te baštine su pjesme i plesovi naših festivala. U Latviji se ti festivali drže svakih pet godina. Imaćemo uskoro 25. takav festival, možda stignete na njega. Zamislite, e, na jednoj otvorenoj e, pozornici 16.000 e, pjevača E, pjeva a kapela, a 18 tisuća plesača plešu u narodnim nošnjama na našem stadionu. Uz to naše pjevanje, naša tradicija pjevanja e, objedinjuje sve grane latvijske kulture, sve regije, e, latvijsku dijaspore i u cijelome svijetu. Gotovo 40% našeg stanovništva su aktivno uključeni u očuvanju te tradicije, a 80% indirektno je uključeno u to. E, to je važi za sve tri baltičke zemlje. E, jedinstvenost toga je e, pokazano 2003. kad je UNESCO proglasio glazbenu baštinu, nematerijalnom baštinom čovječanstva. Naše e, tradicije plesa i pjevanja pokazuju zajedničke europske vrijednosti koje nas sve ujedinjuju, koje se nalaze u e, lokalnoj baštini, u korijenima ove tradicije vidimo nekoliko izvora e, europske kulturne baštine. Luterova e, reformacija je imala velikog utjecaja na zajedničko pjevanje u crkvi na narodnom jeziku. Značajni doprinos je donijela kongregacija Bazila koji su došli iz Moravske i konačni e, poticaj za ovu tradiciju u Latviju je došao od e, festivala pjesme iz 19. stoljeća e, lokalnih Njemaca koji su došli iz Njemačke i Austrije. Za gotovo 150 godina ta je tradicija igrala važnu ulogu u stvaranju naše nacije i države, socijalno i politički to je simbolična i duhovna ekspresija našeg, nacionalnog bića i jedinstva. To je postao snažan instrument nenasilne oporbe sovjetskom režimu u 20. stoljeću. To je dovelo do revolucije pjesme u Latvije, do oslobođenja Latvije, E, e, i e, to sada slavimo zajedno sa Estonijom i Litvom. Snaga pjesme nas je ponovno dovela u Europsku zajednicu. Nemamo velikih ili malih skultura. Naša snaga je pripadanje zajedničkoj povijesti i baštini koja nas je povezivala u prošlosti i koja će nas voditi u budućnost. O tome nema sumnje. Hvala vam na pažnje. Hvala lijepa. <laughs> Zaista se super ministrica. Avant de pour la photo Prije no što siđemo i odemo na obiteljsku sliku, program za danas popodne. Nakon e, slikanja ćemo imati e, reportažu Arte o, digitalnom nasljeđu e, venecijanska slika. E, zahvaljujem interprete koji su, koji su spikirali potitlove. Nakon toga započet ćemo s prvim panelom kojem će predsjedati zastupnica Silvija Kosta. Ezio Boso bit će poseban uzvanik, poseban gost kojem se zahvaljujem što je prihvatio naš e, poziv. Radi se o velikom umjetniku. Osim e, što je veliki glazbenik, on je također osoba koja se uvijek smiješi i na taj način daje svima veliko pouzdanje i hrabrost. Hvala mu još jednom što je došao u Europski parlament. A sada e, molim dakle, da svi siđemo kako bismo se mogli slikati. Hvala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 U proteklih nekoliko godina uz digitalnu revoluciju e, akumulirali smo e, milijarde podataka. To nam pomaže da e, shvatimo naš okoliš. To je big data. Do nedavno smo mislili da digitalna revolucija se tiče samo budućnosti. Ako gledamo na informacije koje imamo u sadašnjosti, ako je usporedimo sa prošlošću, e, vidimo nešto što nam se čini poput gljive na vrhu e, sadašnjost, a onda kad silazete, idete prema prošlosti, prema dnu, imamo e, manje informacija vrlo je važno da informacije iz prošlosti budu isto tako prisutne kao i one o sadašnjosti. E, jedna, e, kako bismo povijest e, vremena Big Data stvorili smo zajednički tim iz Lozane koj, koja je stvorila vreme, vremeplov u jednom vrlo ambicioznom projektu. Venecijanci su bili neko vrijeme, neko vrsta Google srednjeg vijeka. Oni su pratili e, e, brodove koji su ulazili i izlazili e, u vremenu i prostoru. To je bio izvor da se ponovno izgradi svijet u kojem oni žive. Imamo ova, ogroman bazu podataka onu moramo koristiti i učiniti operativno. Vreme će nam omogućiti da modeliramo u četiri dimenzije naše informacije. Implikacije ovog novog pristupa su ogromne. Moći ćemo putovati simulacijama. Mislim da je to ogromno bogatstvo. Mislim da je važno da su to vizije koje su, na, one se stalno mijenjaju. Za deset godina ćemo imati metodologiju koja će mijenjati samu ideju vremena, da je prošlost e, dostupna, da ona predstavlja motor inovacije u tehnološkom i društvenom smislu A sada molim da svi sjednu. Izvolite, zauzmite mjesto. Sada idemo prva, prvi panel, kulturna baština i europljeni. Predsjedat će Silvija Kosta, članica odbora za kulturu i e, obrazovanje. E, nastavit ću na talijanskom ako mi dozvolite, e, pa molim da stavite slušalice. Izvolite. Zaista sam jako zadovoljna i sretna što mogu otvoriti ovaj panel zajedno s predsjednikom Tajanije. Zahvaljujem vam se jer je zaista naš apel koji smo u prosincu lansirali na forumu u Milanu prihvatio. To je velika inicijativa Europskog parlamenta kojem želimo pokazati da je upravo Europski parlament želio da se organizira Europska godina kulturne baštine. Jako mi je drago što su čuli svi prethodni govornici, kako ministri, tako predsjednik Juncker. Iznad svega ovi veliki uzvanici kojima želim zahvaliti, došli su tu da nam kažu neke važne stvari o vezi koja postoji između europske kulturne baštine, e, materijalne, nematerijalne, danas kažemo i digitalne, sve ono što nam ukazuje na osjećaj pripadnosti Europi. Tražili smo upravo da se tome posveti jedna godina, da se godina posveti kulturi, ali naravno i kulturnoj baštini, upravo u teškom trenutku europske povijesti i života. Ne dovodi se samo u pitanje projekt, politički projekt Europe, projekt slobode, demokracije i razvoja, koji je ovom kontinentu dao 60 godina mira. Ne, sve više se dovodi u pitanje i same korijeni identitet i zajednički obzor, dakle zajedničku sudbinu koja za nas predstavlja Europa, ali i za mnoge koji gledaju u Europu i koji dolaze u Europu i tu ne vide onu solidarnost koja je predstavljala temelj naše unije. Pitali smo se zašto želimo tu godinu. Sve je krenulo od zapravo vrlo jednostavnog, ali središnjeg pitanja. Pitali smo se pa što drugo ako to nisu umjetnost, kultura, duhovnost, arhitektura, e, naše crkve, glazba, književnost, kazalište i film. Što je prvo? ako nije to, dakle što je drugo prepoznatljivo kao europsko u svijetu i što bi moglo dati jedno osvještenije osjećaj za Europu koji će biti otvoreni. Što može bolje ilustrirati naš moto ujedinjeni u raznolikosti? Kako pokazati da je to univerzalno i humano što je ranije rekao Daniel Borenboj? Bile su to i podjele i ratovi, ali Bez obzira na to, to se s naraštaje u naraštaje vrlo odlučno prenosi. E, kada govorimo o jednakosti, e, bratstvu i slobodi. Pa što stvara veću slobodu od umjetničkog stvaranja? Što stvara jednakost više nego umjetnost koja je pristupačna svima? A što stvara veće bratstvo od osjećaja harmonije i ljepote? Umjetnici znaju više nego li drugi da nema suprotnosti u tome što se vrijednuje kulturna raznolikost i što se istovremeno tvrdi da imamo zajedničke europske vrijednosti i povijest. Dakle, to se temelji na zajedničkoj baštini, na zajedničkim vrijednostima, jer to su slobode umjetnosti i znanosti. Ali isto tako, kao što smo danas čuli, treba priznati rad autora. Oni trebaju imati iz, ispravnu plaću za svoj rad. Vidimo danas da smo bili vizionari jer to pokazuje ogroman broj različitih kulturnih događanja. E, posljednji u nizu bila je sastanak na vrhu u Berlinu zajedno sa Europom Nostrom. Dakle, od forma u Milanu do sastanka na vrhu u Berlinu došli smo eto do polovine godine, a krajem godine zaključit će se e, događanja ova godina, dakle interparlamentarnom događanjem u svim parlamentima Europe. Organizirat će to upravo naš odbor za kulturu i obrazovanje. Na taj način ostat će trag upravo ove godine i ovih događanja. Dakle, sada otvaram ovaj panel, dakle uz ove uvodne riječi. Imamo važne goste ovdje koji dolaze iz različitih zemalja i različita iskustva, ali i svi pripadaju europskoj kulturi. Jako mi je drago što mogu dati jednoj posebnoj osobi riječ. To je naš posebni gost, maestro Ezio Bosso, veliki talijanski dirigent, istovremeno je i kompozitor i glazbenik bio je na čelu mnogih značajnih orkestara u Europi, među inima London Symphony Orchestra. I kao talijanka e, želim reći da je on za vrijeme praznika muzike ove godine u Italiji bio prisutan, a e, zahvaljujem i talijanskom ministru kulture koji e, se za to založio. Dragi maestro Bosso, prije par dana rekli ste nešto što me se dojmilo. Rekli ste da je e, glazbenik je e, po definiciji rođeni evropljen, jer ta europska glazba i kultura definiraju ga upravo kao što e, arhitektura definira mnoge, mnoga zdanja. Izvolite, imate riječ. <laughs> Sono abituato a star di schiena. Ja sam, znate, navikao da ljudima okrenem leđa i muzicirati je puno jednostavnije. Putan aspekt koji se bavi muzikom kojim pripadam, a to je klasična glazba i klasično jedinstvo koje je najljepše. To je ono što nas uvijek prati. Ono što nas je najljepše. To je muzika koja je transcendentalna. Govori vam dijete koje, od kako je imao četiri godine, se navikao da bude evropljanin. Zašto? To je jednostavno. Mi koji posvetimo život glazbi, od kad smo mali bili od malih nogu, E, znamo kao njemačke, austrijsku kulturu, recimo e, Beethovena, Bramsa, Mendelsona, Mozarta. Dakle, e, nema granica. Muzika nije samo jedan jezik. To je izvjestan oblik transcendentalnosti. A transcendentalnost je ono što nam omogućuje da idemo s one strane. I tako, mi već stotinama godinama sviramo Baha. Dječak koji je e, pješice 70 km napravio kako bi vidio muziku Benedeta Marčela kako bi napravio transkript toga ili pak Schubert koji je posljednju paru koju je imao potrošio da ode slušati Paganinija. Ne zato što je Paganina bio talijan, već zato što je bio violinist. E, mi imamo instrument, štapić ili bilo koji drugi instrument, idemo dalje s one strane, nosimo naš identitet. I zapravo ako razmislite, mi taj identitet nosimo sa sobom uz nas. Orkestar na čijem se čelu mi je rekla da kad sam došla na probu da je to talijanski orkestar. Prva violina je Rumunj, E, prva viola e, Mađar, a svi smo jednostavno jedan orkestar. Da, možda smo malo i smiješni jer e, često kao ljudi pravimo zidove, gradimo zidove, a ne shvaćamo što imamo sve na dohvat ruke. I kada mislim na sve ove stvari, pada me na pamet želja koje nešto što je smiješno. Je li Beethoven želi u ujedinjenu Europu? Oda radosti zapravo se igra riječima. Jer mi koji e, se bavimo muzikom već stotinama godinama moramo učiti jezike. Glazba e, govori e, dakle talijanski. Jedan čovjek iz Areca je e, eto tu rekao, dakle, Freude sreća i Freunde prijatelji. To se nalazi u ovoj melodiji s kojom živi. Arhitekture stvaraju identitete, stvaraju razlike – Europu razlika, vizije koja nakon toga postaje temeljna. ću vam nekoliko povijesnih primjera. Mendelssohn opisuje Italiju svojim očima, simfonijom koja će postati Italija. I onda e, Škoca. A onda Čajkovski koji kaže moja draga Italija, moja draga sto puta voljena Italiju pa ti si raj. Vidite razlike u ovoj Europi koje su toliko velike. Razlike koje treba štititi u arhitektonskoj baštini. Međutim, postoji nešto što nam pripada. To je naša stvaran korijen nas kao Evropljena. To je glazba. Glazba je ona koja eliminira svaku granicu, koja definira europsku kulturu i u drugim zemljama u svijetu. Dakle, moram reći da trebamo raditi i više Claudio Abado primjerice, e, želim da mu zaplišćemo. On je govorio takve stari stvari. Prije 40 godina Claudio Abado je upravo osmislio orkestar mladih tadašnje Europske zajednice. I od njega smo naučili da smo svi mi orkestar. Europa je orkestar koji nam se obraća. A to su korijeni o kojima vam govorim. Korijeni su duboki ogranci. Dakle, Europa nam je na dohvat ruke. Moram to ponavljati. Mi smo sada u parlamentu. Međutim, muzika nas uči onome što je najbitnije. To je slušati i slušati jedne druge. Veliki glazbenik nije onaj e, ko svira najglasnije, već onaj koji najbolje sluša druge. I tako pojedini trenuci se pretvaraju u mogućnosti. Eto, Credete nella musica, credete. Vjerujte u glazbu, vjerujte u Europu. Grazie, penso, grazie, grazie. Mm, hvala vam lijepa, maestro Bos. Mislim e, da ste nas sve dirnuli. Evo, samo dvije stvari, nakon toga ću odmah predati riječ drugim panelistima želim eto naglasiti jednu stvar. Kada bismo možda umjetnicima češće dali riječ da govore o Europi, možda bismo rekli stvari koje bi bile puno značajnije. Vi ste potrebni Europi. Kao i svi kreativni umjetnici, bilo bi važno da se vaš glas i vaša svjedočenja čuju u ovim teškim trenucima o tome što Europa jest i što bi mogla biti. I točno je, mi smo u parlamentu, a mislim da baš kao što si rekao, možemo naučiti puno od toga što bismo slušali jedni druge. E, tu si nam dao lekciju. Hvala, zahvaljujem predsjedniku što je ostao još do sada, on će me sad napustiti. A sada dajem riječ drugim uzvanicima koji su jako značajni za nas i drago nam je da ih možemo slušati zato što oni predstavljaju vrlo značajne momente u europskim kulturnim i akademskim krugovima. E, najprije dajem riječ Hermanu Parcingeru, predsjedniku zaklade e, za kulturnu baštinu Prusije. Upoznali smo se prije nekoliko dana na sastanku na vrhu u Berlinu. On je predsjednik Europe Nostre, a isto tako vi ste u Berlinu dali poziv na akciju koju je velik broj nas potpisao. Pozivam sve vas da to potpišete na internetu. I tražite i od e, njemačkih vlasti i od europskih ministara. Dakle, da se ova godina ne zaključi u prosincu, već da ova godina Europske kulturne baštine e, postane nešto što će biti trajno. Izvolite. Zahvaljujem Silvija. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, drage kolege, dame i gospodo, doista vrlo, vrlo mi je e, drago bilo čuti sve što smo čuli i na svečanosti otvorenja i e, pogotovo ono o čemu se govorilo prošlog tjedna u Berlinu gdje su se okupili ministri Njemačke, Grčke, Hrvatske i drugi su imali taj osjećaj da se nešto postoglo. E, ovo je godina, godina Europskog kulturne baštine i u ovoj godini to bio jedan od možda među najvažnijim događajima jer smo okupili 1500 ljudi u Berlinu, više od 100 eh, partnerskih organizacija smo imali, eh, vladine, eh, vladina tijela, državna tijela, udruge civilnog društva i tako dalje. Bilo je više od 70 različitih događaja, rasprava, debati. Tako da je tjedan dana Berlin bio u jednoj groznici kulturne baštine i doista mi je drago da sam bio jedan od suorganizatora, sudomaćina zajedno sa Europom Nostrom. Dakle, mi u e, Zakladi za prusku e, kulturnu e, baštinu. I ono što smo željeli postići svime teme je bilo podići interes e, i konzervatora i svih drugih u čuvanju kulturnog nasljeđa. Drugi je cilj bio da iskoristimo kulturnu baštinu kao jedan instrument, da možda čak kažem i, i, u borbi za kulturno nasljeđe jer ono ima velik potencijal. To može biti snažni i kohezivni faktor u Europi i može pomoći stvaranju jednog europskog identiteta kapaciteta s obzirom na ono kroz što Europa danas prolazi, s obzirom na financijsku krizu kroz koju se prošlo, migrantsku krizu i tako dalje, sasvim je jasno da je e, ekonomsko blagostanje temelj svakodnevnice, ali to nije jedini način e, da e, se povežemo kao ni jedini način da u ovo vrijeme kada nas mnogi žele razdvojiti, upravo kultura i kulturno nasljeđe imaju taj potencijal da danas ponovo spoje i da nas snažnije spoje i zato je vrlo dobro e, da je i Europska komisija postavila svoj radni e, e, na dnevni red i da imamo akcijni plan za kulturno nasljeđe, da se govori o financiranju i na nacionalnoj i na lokalnoj razini, ali i na europskoj razini, da su u to uključene mnoge institucije kao i civilno društvo. Kulturna baština u Europi suočena je sa više izazova. Jedno je integracija, odnosno ona dvostruka je integracija. E, to je integracija između nas i Evropljana e, i onih brojnih koji dolaze izvana, ali istovremeno Imamo i onu dakle, integraciju s onima koji ostaju ovdje. Dakle, to je jedna dvostruka integracija koja se odvija i koje moramo biti uspješni. Zatim obrazovanje. Kulturna baština izgradila našu povijest, barem našu materijalnu povijest, ali e, kada e, morate znati šta vam ta materijalna baština govore, šta vam crkva, šta vam spomenici govore, a vidi se da u nekim europskim zemljama je to problem s obzirom da je obrazovanje u tom smislu loše i da se ne pruža pruža obrazovanje u povijesti umjetnosti. E, s druge strane postoji niz interaktivnih e, internetskih stranica i e, drugih načina kako možemo omogućiti evropljanima da zagledaju evropsku povijest iz raznih perspektiva i moramo im omogućiti da nauče i perspektivu drugih, odnosno da usvoje i perspektivu drugih. U tom smislu je to jedan mirovni projekt, a to je istovremeno jedina mogućnost, budućnost koju Europa ima i može imati. Hvala na ovome per queste Hvala, hvala najljepša na ovome što ste rekli. E, kasnimo. Pa molim preostale izvjestitelje da se pridržavaju vremenskih rokova, dakle dvije minute. Najprije dajem riječ Ane Dureti E, koja je iz televizije Arte. Znamo koliko Arte čini za promicanje europske kulture. Hvala Arteu jer izrađuje emisije na šest jezika. Europski parlament je pripremnom djelatnostima već treću godinu tu dao veliki obol, a ovaj će biti, to će biti vrlo važno i za kreativnu Europu, nešto za što sam ja izvjestiteljica. Hvala lijepa. Prije svega dopustite mi da kažem koliko sam zadovoljna da sam ovdje. Ovo je baš lijepi dan. Imamo ovdje mnogo važnih simbola i jako mi je drago e, što će vidjeti velike fotografije Simon Veil na esplanadi ispred parlamenta i jako mi je drago da ovdje vidim i djecu i e, velike umjetnike i čelnike europskih institucija. Drago mi je da mm, umjetnici e, brane e, stvaralaštvo i to sa uvjerenjem. Drago mi je jako da su političari rekli da će se povećati proračuni u budućnosti. To je vrlo dobro i ohrabrujuće za kulturu, kao što je značajno da u politikama koje sada vodite vidimo da su i kultura i digitalno ujedinjene i da su prijatelji jednih drugih. Ranije se smatralo da su oni možda neprijatelji, što je krivo. Arte je uvijek bio protiv toga. Arte baš kao i drugi, kao vi, E, predstavlja one koji su uvjereni da će kultura zahvaljujući digitalnom aspektu moći igrati važnu ulogu kako bi naši građani opet željeli ponovnu Europu. Arte postoje već 26 godina za vrijeme kojih želi pokazati raznovrsnost Europe u svojim emisijama. Više od 85% naše Eh, emisija se odnosi na Europu, ali naravno govorimo i o ostatku svijeta. I radimo dakle s ovim novim europskim partnerima. Europski parlament je u izvješću o strukturnim i financijskim preprekama koji ograničavaju pristup kulturi. To postoji prije dvije godine. Dakle, jezik može predstavljati prepreku za pristupačnost kulturi i eh, zato upravo zajedno radimo na više jezičnosti i od početka imamo potporu parlamenta za politiku koju vodimo u posljednjih pet godina na Arteu. Dakle, dio naših emisija koji se bave kulturnim pitanjima i aktualnim pitanjima da na našim web stranicama se e, može na više jezika gledati e, pojedine dakle, na ne, pojedine emisije na nekim jezicima. Na šest jezika imamo Arte in English, Arte in Espanjol, Arte po poljsku i od prije par dana na talijanskom jeziku. I naravno, Arte prati Evropsku godinu kulturne baštine velikim brojem događanja, ali neću vam ništa o tome reći jer nemam dovoljno vremena za to. Želim samo naglasiti da potpora Evropske unije za ovu strategiju koja je jako evropski orijentirana kao što su baš to željeli i na to nas je podsjetio e, Daniel Borenboim, dakle Helmut Kohl i François Mitterrand i uz potporu koju dobijamo od Europskog parlamenta i komisije, e, što je vrlo važno za nas, mi smo sada kulturni mediji u Europi koji predstavlja referencu i e, mi zbližavamo europske građane kulturom što stoji u našim temeljnim e, ugovorima. Hvala lijepa. Jasno vam je koliko je teško kada mi kao zastupnici dobijemo minutu, minutu i po, dvije minute, to je velika drama. Ali e, zaista imamo još dva panela i e, moramo se pokušati držati vremena. Sada Ricardo Ortega iz Salamanke, koja je značajan eh, grad kulture u Europi. Vi će nam govoriti o ulozi sveučilišta u Europi i što oni još mogu više napraviti kako bi europska kultura zaživjela među mladim generacijama. Hvala lijepa. Hvala lijepa Europskom parlamentu što ste me pozvali na ovaj panel. E, radim na sveučilištu u Salamenku, sveučilište koje promiče kulturu za mladež. E, mi trebamo učiti mlade ljude što je Europa, što je naša kulturna baština. U ovoj godini Mladi ljudi, moramo slušati mlade ljude, oni nam imaju mnogo toga za reći. O to, oni su naše blago. oni dolaze s novim idejama. Mm, ljudi govore o vječnoj mladosti. Mladost nije pitanje godina, to je pitanje duha. Europska kultura je vrlo stara, ali ona mora ostati mladom. Mm, ona mora poticati emocije. Čuli smo od gospodina Bosa e, e, što je kulturna baština ako ne mladost i osjećaj Govorimo o glazbi, o literaturi, ali i o sveučilištima. Sveučilišta prenose vrijednosti, ljudsko dostojanstvo, demokraciju. To je naša uloga. To smo čuli od e, e, svih Europljana, To smo uvijek branili. Branimo to i u programu Erasmus. Ja sam bio student koji sam sudjelovao u Erasmusu, bio sam u Parizu, zahvaljujući tom e, programu. Što je e, Europa bez intelektualne slobode? Europa duhovne baštine mora imati vrijednosti koje su nepobitne i nedodirljive. E, Pred 500 godina smo na našem sveučilištu imali prvu profesoricu, ženu profesora. Europa e, mora biti kulturni i intelektualni centar svijeta. Hvala. Da, točno je. E, mladost je stvar duha, a ne godina. Sada e, direktorica Doma Evropske povijesti Europski parlament upravo je dao toj e, ustanovi da promiče europsku povijest i kulturu. I e, to e, uz dakle E, tumačenje ovih vrijednosti. Izvolite dajem riječ e, predsjednici. Poštovana predsjedavajuća, poštovani zastupnici, e, poštovani gosti. Željela bih reći tri stvari povezani sa Domom Evropske povijesti, sa izložbom i našom misijom. Prvo je kako se oblikuje, kako je oblikovano europsko nasljeđe, postoji li zajedničko europsko povijesno nasljeđe, te kako jedan muzej može pridonijeti definiranju tog nasljeđa. Europe e, područje kontakta. U usporedbi sa drugim e, kontinentima Europa je uvijek e, bio manjeno područje sastavljeno od malih političkih jedinica koje su često bile u sukobu, ali su i surađivale, omogućavale su suradnju među različitim ljudima različitih jezičnih, vjerskih i etničkog porijekla. Europsku povijest toga karakterizira stalna interakcija također karakteriziraju e, stalno e, kretanje, dakle trgovci, diplomati, e, vojnici, intelektualci, umjetnici su, su uvijek kretali. Također u našoj jednoj izložbi pokazali smo, našoj prvoj izložbi koju smo imali, pokazali smo da europsko nasljeđe oblikuje kontakt i e, pokazali smo da ne postoji, ne postoji kultura koja nije i interkultura, koja nije interkulturalna. E, osim toga, a to je moja druga e, tema, ako definiramo nasljeđe kao povijest koje ljudi današnjice čuvaju za budućnost, moramo se pitati postoji definicija onoga što pripada ovom zajedničkom europskom nasljeđu i to definicija oko koje ćemo se svi složiti ako e, mi smo pokušali postaviti to pitanje i postavljamo to pitanje u našem e, stalnom e, postavu. I dok bi se mnogi složili da recimo grčki filozofi, rimsko pravo, kršćanstvo, humanizam, prosvjetiteljstvo i revolucije su sastavni dio našeg europskog nasljeđa, bilo bi teže prihvatiti da su to i kolonijalizam, trgovina robovima, državni teror ili genocid. neko toga, na primjer, kolonije neke zemlje nisu ni imale. Međutim, e, mi mislimo u našem muzeju da se Europa ne smije sustezati od toga da se suoči sa svojom bolnom e, proslošću. E, mi također želimo potaknuti u muzeju razmišljanje, razmišljanje o baštini i želimo pridonijeti europeizaciji nasljeđa. Dakle, E, predmeti koje smo dobili iz 37 zemalja iz nacionalnih i regionalnih zbirke se e, sada kontekstualiziraju u odnosu na, prije, na predmete iz drugih zemalja. E, takve izložbe dozvoljavaju više struko e, interpretaciju i mi kad smo, na primjer, pozvali umjetnike da budu vodiči e, na izložbi o 1918. Neki od njih su pričali svoju obiteljsku povijest, neki su govorili o nacionalnoj povijesti, a neki su pričali sasvim europske priče. I upravo je to potencijal našeg muzeja da pruži lokalnu i regionalnu perspektivu na našu zajedničku europsku transnacionalnu perspektivu, zajedničku prošlost i i različite percepcije te prošlosti. Hvala. Sada. S riječima Žadan, kojeg svima poznaju, e, zahvaljujemo ti e, dragi Pol, zapravo ti neumorno radiš za dijalog među različitim umjetnostima i promičeš političke kulture što e, možemo zajedno izgraditi e, zajedno sa različitim zakladama kao što je vaša i one s kojima dugo surađuješ. Da, jednostavno e, moram reći da kao direktor Bozara sam ja onaj koji vidim da postoji ponekada dvije šizofrene stvari i e, spregu između onoga što je prošlost, sadašnjost i budućnost, između konzervacije i inovacije. Kolege su već ranije rekli, jednadžbu e, može ostvariti ravnotežu samo ako se sagleda s različitih uglova, dakle i socijalnog i ekonomskog, ali i kulturnog. A deklaracija e, UNESCO i tisuće 2013. godine govori o tome. E, Palača Bozar od 1928. E, kad je osnovana radi na tome da se uspostavi ravnoteža između umjetnosti i baštine. Radimo na europskim temeljima i želimo europsku izvrsnost i tražimo prostor za dijalog među građanima, e, umjetnicima i političkim i političarima. Kada govorimo o baštini, ona ne može biti statična jer tada nije uključiva i više se ne obraća svima. Europa je izumila pojam kulturne baštine i širila ga je u ostatku svijeta s više ili manje uspjeha. Međutim, druge kulture na baštinu gledaju drugačije. Oni se više usmjeravaju na Kulturu kultura će biti lokalna. Možda se tamo ima više privatnih nego li javnih inicijativa, više nematerijalnog nego li materijalnog. Ne bi Europa trebala razmisliti o tome kako vidi kulturu? Jer neke nove kulturne djelatnosti se javljaju i pokušavaju to napraviti na kolodvoru u Hamburgu su govorili, da, pardon, e, Amber Banhof u e, Berlinu je to učinila i možete to vidjeti na njihovim web stranicama. Kultura je nešto čemu treba upravljati baza, ne smije biti centralizirano. Europa je nešto što je zajedničko, ali sve je važno i na lokalnoj razini kako bi stvari kretale od građana. Nećemo li dakle trebati više decentralizacije što se tiče upravljanja e, kulturom? E, trebalo bi stvoriti partnere iz različitih kulturnih ustanova, baš kao što se tu u Europi radi za Erasmus+. Treba stvoriti saveze među različitim sveučilištima. A i odnos Europe i ostatka svijeta je nešto što ne možemo istraživati, a da pritom istovremeno ne govorimo i o vraćanju i dekolonizaciji našeg pogleda. Jer to bi bila pravda. Bez pravde po pitanju baštine ne možemo imati jedan zajednički temelj. Dakle, sve što radimo u kulturi treba temeljiti na stvarnosti okoliša, ekonomije, socijalnom okolišu. I Europa ima svoj model. Turizam ne može biti jedini cilj za baštinu. Trebamo stvoriti europski urbanizam koji će se zalagati za javne prostore gdje će se kultura, ekonomija i psihologija sastati. A vaši zaključci? Da, nedavno na, u priopćenju iz Davosa o kulturi iz 2018. godine gdje se traži da se urbanizam i arhitektura više povežu sa socijalnim i kulturnim aspektima za jednu zajedničku baštinu. I za kraj u ime etosa kojeg svi želimo, europska kulturna baština, materijalna i nematerijalna, treba izaći iz fiksnih okvira otvoriti se prema građanima kako bi promicala kritični duh i izlaganje koje će trajati. Hvala lijepa. Bili smo prilično darežljivi prema polu. On je iz Brisela i malo je to iskoristio, ali nam se drugi to neće učiniti. Ja sada dajem riječ Johannesu Ebertu, glavnom tajniku GT instituta. E, zahvaljujem Geta institutu na izvrsnom radu, a iznad svega mi smo u Europi otvorili novu sezonu e, zajedno s povjerenicima Navračićem i Mogherini i Europski parlament je sudjelovao dakle u kulturi i međunarodnim odnosima Europe gdje će Europski kulturni institut igrati važnu ulogu. Izvolite. u Europskom parlamentu me je uvijek fasciniralo što se sve što se kaže prevode na, na 23 jezika. Provjerio sam sve kanale, e, koji puta ide polako, jedan koji puta brzo i to nam daje e, dojam europskih jezika E, impresioniraju me prevoditelji koji to tako fantastično e, rade. E, Više jezičnost je vrlo važna stvar za nas. UNESCO definira jezik kao nositelja nematerijalne baštine. To ne smijemo zaboraviti. To smo danas pokazali, zahvaljujem prevoditeljima. Druga stvar koja nam je jako važna, o kojoj ću govorili, koji Evropska agenda za kulturu, rekli ste gospođo Kosta, tu kultura igra važnu ulogu. A ono što nas posebno e, zanima ovdje je socijalna dimenzija kulture. E, zato kod te baštine pitanje kako e, kulturna baština može biti E, poticatelj socijalne kohezije i identiteta Europe. E, razvili smo formate e, u kojima ujedinjujemo ljude raznih pozadina, raznih dobnih skupina. To radimo sa Unikom i u Maroku imamo sastanke s mladim arhitektima koji nas vode kroz kulturnu baštinu, kroz medinu. Pitanje evropskog identiteta. Moramo govoriti o evropskim pričama. Imamo jedan program Erbstück, komad baštine. Imamo komadić šećera E, e, e, Njemci, Belgici, Česi su surađivali na proizvodnji jednog komadića šećera. Plzensko pivo nam može govoriti o europskoj povijesti. Zainteresirati mlade ljude za ovu vrstu baštine. Imam još 20 sekundi E, nešto ću reći o integraciji. Za nas Njemce je vrlo važno. E, imamo 700 e, do 800 tisuća izbjeglica. Njemačka je izgradila svoju kulturu nakon drugog svjetskog rata na sjećanjima. Stoga je pitanje nove grupe stanovništva važno za nas. Ona ima e, drugačiji e, e, povijest, drugačiji diskurs i zato to u daljem kontekstu i za mene spada u našu kulturnu baštinu. Evropski identitet i integracija su teme koje su za mene usko povezane sa kulturnom baštinom. Hvala lijepa. Potpuno se slažemo, dragi e, e, Johannes Ebert. Da, jesam iz Italije i to je veliki izazov. I znate što je posljednjih godina koliko smo e, mi bili spremni često sami prihvatiti druge. Jako mi je drago da je Italija pokazala ljudsko lice kao što je to učinila i Njemačka i e, to je bilo lijepo i nadam se sada da Italija neće previše okrenuti stranicu. To je lijepa stranica evropske, ne samo talijanske povijesti. A sada Savjus koji je bio nekada ministar e, kulture Grčke. Predstavlja udrugu Zijazoma e, koja predstavlja udrugu arhitekata arheologa i umjetnika iz Grčke koji pokazuju mogućnost sinergije zahvaljujući kulturi. Hvala. Hvala. Dobar dan. Vrlo srdačno i vrlo tople pozdrave e, vam šaljam ovo popodne s obzirom da dolazim iz e, Grčke. E, tople pozdravi u ime moje udruge. Dame i gospodo, predam nam je rezolucija Europskog parlamenta i od 8. rujna 2015. Organizacija Dijazoma je e, na temelju te rezolucije napravila posebnu publikaciju jer mislimo da je to jedan e, prekretnica u djelovanju europskih institucija, e, odnosno nešto što je omogućilo da se objedine, objedini kulturna proizvodnja Europe, proizvodnja o njezinim institucijama i ono što čine njezini građani. Taj se tekst temelji na veličanstvenim vrijednostima koje sažeto možemo e, opisati riječju sinergija. Dame i gospodo, svi se moramo uključiti u rad povezan sa e, okolišem ali i kulturom i to znači ne samo kroz posjeće strukture, to se odnosi i na građane. Time ćemo i doživjeti oslobođenje e, kulturna baština i okoliš su javno dobro. To nije nešto što je u vlasništvu neke države, već to pripada čovječanstvu, pripada svima, svakom građaninu bilo gdje na svijetu. No isto tako, barem e, ovaj dokument to pretače i u praksu e, predviđajući programe financiranja. Dakle, omoguće nam da stvaramo nove kulturne proizvode, da pokažemo e, ono što već imamo, svoje kulturne spomenike. I upravo se iz toga rodila moja udruga organizacija Dijazoma. E, mi vrlo dobro surađujemo sa Ministarstvom e, kulture i sa ministricom Konjodu, ja zahvaljujem na tome, a isto tako i sa drugima, sa arheolozima, sa intelektualcima, sa e, različitim organizacijama, ali i korporacijama koje nam pomažu i koje sudjeluju u našem zajedničkom radu. Jedan od prvih plodova tog rada što je zapravo dakle jedan od prvih rezultata ove rezolucije Europskog parlamenta je povezan sa drevnim antičkim kazalištem u Grčkoj. Αγωνίας και μια μέρα υπόσχεσης ότι αυτή την παραγωγή μας Dakle, ono š, to je nešto što je vrlo važno e, za naše korijene i e, na raznim mjestima u e, Grčkoj. Važno je da mi svi branimo svoju kulturnu baštinu te da branimo svoj okoliš i da iskoristimo efikasno za našu pušnost. Hvala vam. Hvala. Samo jedna stvar. Hvala svima koji su se javili i želim vas uvjeriti da smo mi u parlamentu zaista angažirani na tome jer radimo transverzalno. Smatramo da kultura nije vertikalni silos, već da mora biti uključena u istraživanje, u strukturne fondove kao i politike i inovacije. Dakle, ona je vrlo bitna za nas. Želimo da i sve države članice, sve kulturne zajednice podrže ovaj napor uključujući i digitalne aspekte. Nažalost, više nemamo vremena za pitanja i odgovore e, kao što smo ranije predvidjeli kako ne bismo mogli omogućiti e, da se odvijaju drugi paneli. Ipak, načinit ću jednu iznimku s osobom kojoj sam ranije razgovarala. Mislim da je ova stvar jako bitna. Dakle, daću vama samo riječi a e, post toga ćemo dati vrijeme za glazbu jer eto ova djeca su već e, dugo budna i na nogama pa moramo njih poštovati. Dajem riječ predstavnici organizacije Future for Religious Heritage Lilian Grossbager. Gdje ste? Izvolite. Mislim da je to vrlo važno jer je to značajan aspekt europske kulture. Evo, imate jednu minutu. Hvala gospođo Kosta što ste nam dali mogućnost da vam se obratimo. Zaista je velika čast da možemo biti ovdje u Europskom parlamentu i naglasiti našu inicijativu za Europsku godinu kulture. Molim sve ljubitelje kulture da sudjeluju u našoj inicijativi. Pozivamo da e, sudjelujete dakle u jednoj e, velikom e, trezoru o blagu dakle za europsku kulturu tako što ćete staviti na naš digitalni portal ili danas konkretno u toj kutiju neko pisamce, neku sliku i tako dalje. Brošure o tome možete naći na ulazu u dvoranu. Hvala svima. Europa će biti ujedinjena. Pokazat ćemo da ako svi zajedno radimo, svatko pjeva svoju melodiju, ali mi smo jedan orkestar. Baš kao što je to naglasio gospodin Boso, mi smo svi jedan orkestar. Zaista puno hvala, to je jako lijepa inicijativa i jedno od mnogobrojnih transnacionalnih e, projekta. A u rujnu će u jednom času sva evropska zvona zazvoniti u isti čas. I sada, eto, došao je konačno trenutak ovih mladih umjetnika. U videu ćete ukratko vidjeti što je ta Europa koja pjeva. U, to je nova metoda gdje u Italiji 50.000 djece od 3 do 15 godina se uči da zajedno vole i proučavaju i pjevaju operu. Dakle, radi se o velikom broju djece i to je iznad svega izvrstan primjer obrazovanja za glazbu. One na e, mnogim e, značajnim kazalištima svake godine održe mnoge predstave. Kozenca, Treviso, Rim, Bolonja, Milano su neki od gradova a ove godine je i u Osti Antiki održan e, takva jedna opera. Inicijativa postoji i ona je postala kako bi se naučili voljeti operu ne samo djeca, već i odrasli. Jer na tisuće e, roditelja, braće, sestara, prijatelja i nastavnika su u to uključeni. I kada u talijanskim e, kazalištima vidite predstave opere dva, tri puta na dan se održava takva opera. I to je dio europske mreže koji se zove Europa opera. Dakle, postoji inicijativa i u drugim zemljama. Nucija Nigro je pokrenula tu inicijativu e, koja je život posvetila tome e, imamo i e, e, tu je i e, e dirigent čije sam presime zaboravila, ali nema veze jer se jako dobro poznajemo. Dakle, važno je dakle da ova djeca e, uče i taj jezik i melodramu koji je dio kulturne znanja i samih mladih i na taj način se dakle govorimo i o prošlosti. A e, majkama i očevima koji su ovdje iznumili su i e, CD za karaoke iz opere. Tako da djeca u školi puste takav CD sa karaokom i zajedno pjevaju Aidu. Eto, ovo je primjer obrazovanja za muzike, za kulturnu baštinu, nešto što se prenosi s naraštaja u naraštaj. A sada njima e, dajemo e, da zapjevaju. Grazie. Just Solo una cosa, I want to say just Hvala lijepa. Evo, svega jednu stvar koju želim reći. Možete to bolje čuti na samoj platformi jer je Dakle, radi se o dvije škole ovdje, e, Magaroto i Chateaubriand, zajedno s jednom belgijskom, e, belgijskom školom Petit Kanaj. Kao što ste vidjeli, radi se o uključivom iskustvu jer menju njima ima i gluhe djece koje ipak sudjeluju i uče glazbu baš kao i drugi. Oni u izvjesnom smislu nisu u jednom getu, jer sva djeca su naučila znakovni jezik, što je također važno iskustvo. Hvala.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 Thank you Hvala vam. Hvala vam na ovoj fantastičnoj AIDI. Zahvaljujemo našim mladim glazbenicima i mladim pjevačima, e, dirigentu i svim sviračima. Hvala vam doista svima. I ovom izvedbom završavamo svoj prvi panel. A umjesto nas će doći drugi kolege za drugi panel kojem će e, predsjedati e, Mišeja Djakunu, koja je potpredsjednica Odbora za kulturu i obrazovanje u Europskom parlamentu. Izvolite. work. Please sit down. Molim vas sjednite. Hvala. Dobar dan i dobrodošli. Budući smo danas ovdje kako bismo razgovarali o kulturnoj baštini, Htio bih početi tako što ću reći kako je jezik dio naše kulturne baštine. Prilika čuti svaki jezik naših naroda, to je krajnji izraz upravo naše raznolikosti. Govor jezika oblike kulturnog baštine prvi e, oblik domoljublja, dakle kad govorite na svom jeziku, pa ću nastaviti na svom jeziku, a to je rumunski. Hvala. Mislim da je vrlo jasno kako je ova konferencija zapravo proslava. Imamo posebne goste, i svi mi, bez obzira odakle dolazimo, moramo e, cijeniti ono što nas definira. Naša kulturna baština, Europska godina kulturne baštine, rezultat je napora i solidarnosti cijelog odbora za e, kulturu e, Europskog parlamenta. Želim zahvaliti svim njegovim članovima Savjetovali smo se s Europskom eh, komisijom i vijećem rame smo uz rame. Kao izvjestitelj za Europsku godinu kulturne baštine, moj je glavni cilj bio da ova proslava bude prihvaćena u Europskom parlamentu i svim europskim institucijama. To je bio tešak zadatak, ali uspjeli smo. Postoje proslove svugdje kao dio Europske godine kulturne baštine. To je toliko važno, važno, je, važno nam je europsku ideju e, prenijeti e, ljudima e, u Europi. Hvala vam. A sada krenimo na samu stvar. Želim pozvati Thierry Marksa, možda da govori dvije minute. Hvala lijepa. Zahvaljujem e, uvaženi kolege, dame i gospodo. Evo, htio bih gotovo reći, dragi evropski prijatelji, jako sam uzbuđen zato što dolazim e, iz e, istočnog Pariza i nije mi bilo predotrećeno da ću se jednog dana zapravo obratiti e, ovako velikom skupu. Kada govorimo o e, kulturnoj baštini, o kulturnom nasljeđu, još od dana kada sam išao u školu bilo mi je jasno kada, ću, kada sam se morao o odrediti po pitanju svog budućeg zvanja, onda mi je bilo jasno e, što želim. Ja sam se odlučio biti e, zapravo slastičar i tada su mi govorili što je to e, baština. To je nešto što nam prenose naši oci. Ono što je bilo zanimljivo što su mi učitelji rekli je bilo sljedeće, a to je da je prenošenje kulturne baštine nešto što se odvija i na ulici. I moramo uvijek shvatiti da ne postoji nikada konflikt između inovacija i tradicije. Jedino što je bitno u toj priči je prenošenje tradicije u budućnost. Kada e, zajedno sa svojim e, kolegom Buduarom e, i svojim zapravo mentorom, on me naučio sljedeće. On mi je govorio o europskoj gastronomiji, o tome što čeka Europu u budućnosti na tom području. On mi je govorio da moramo stvoriti takozvanu kolektivnu europsku svijest u smislu da zajedno radimo kako bismo približili zanadstvo fakultetima, kako bismo zajednički radili također i na razvoju poljoprivrede, na razvoju digitalne znanosti, na razvoju istraživanja istraživanje, e, istraživanja i također da vidimo koji su njihovi učinci po pitanju kulture, po pitanju e, znači, učinka na okoliš i tako dalje. A umjetnost je ta koja mi je itekako pomogla na tom, na tom području. E, ja sam radio na mnogim mjestima i ja sam taj koji sam uz pomoć mnogih mentora uspio stvoriti poseban svemir koji pripremam danas na tanjuru i koji je zapravo zadovoljan, kojim sam zapravo zadovoljan i shvatio sam da ne postoji velika razlika između onog što je lijepo i ono što je korisno. To sam naučio od umjetnosti. Europa je ta koja upravo ima svoju snagu u tome da smo svi zajedno, a ne jedan protiv drugoga, nego da djelujemo ujedinjeni. Hvala vam predsjedatelju. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. A sada gospođa Matilde Lekote, e, fotografkinja. Imate riječ. Mesdames et messieurs les ministres. Gospodine predsjedniče, e, zastupnici, povjerenici, dame i gospodo, dragi evropski prijatelji, želim toplo zahvaliti predsjedniku Tajaniju što mi je dao ovu priliku da svjedočim koliko je važno podupiti našu baštinu europsko stvaralaštvo, europske umjetnike. Osjećam se duboko evropljaninom. Rođen sam u Briselu, živio sam u Parizu, u Excelu i 1970. moji roditelji radili su za tjednik i moj e, otac bio uvjereni europljanin. Moramo raditi na obrani naše baštine. E, bez obzira radili se o Eh, hamburgerima, kazuleu, kuskusu. Ja se eh, osjećam duboko evropljeninom. To mi je u genima. Eh, to je nešto što zaista osjećam. Osjećam da sam evropska umjetnica. Više sam osoba slike, a ne riječi. I zato sam donijela nešto što pokazuje ono čime se bavim, u što vjerujem, pa sam donijela evo jedan video. J'ai toujours voulu être photographe. Je suis autodidacte. J'ai été reporter pendant 10 ans et ja sam bila uh, uh, fotograf. Deset godina sam bila dopisnik francuskog, uh, francuskog tjednika, radila sam na više tema, kad sam se vratila u Francusku, sastala sam se sa Michelom Cassom. Oni su tražili novog fotografa. Odmah sam se povezala sa tim temama. Zaista sam osjećala e, e, te boje, te teksture i to je bio i moj način gledanja na te stvari. Sameg je nešto e, igra s onim što je zaista vrlo malo, s onim što je pipljivo, e, sastojci koje stavljate, ako kuhate, od njih radim abstraktne slike, slike koje se pretvaraju u, u san i na neki način iznosim kuhanje iz e, kuhinje na taj način. Želim pričati priče u novim e, pokretnim slikama gdje e, je demonstracija način e, novog prikaza e, prihvaćanja jedinstvenosti sastojaka i emotivnog elementa koje oni mogu sadržavati. 2001. kada sam došla u svijet gastronomije, bio je novi pokret Milekra gastronomija. Usporedno s tim, globalno trajala je revolucija u fotografiji zbog nove digitalne fotografije. Ja sam prihvatila tu nu tehnologiju i ona je na neki način demokratizirala i brže dijelila informacije. 1994. zahvaljujući Alliance Française organizirala sam jednu, jednu ekspediciju e, po gradovima SAD-a. Nikada nisam e, mogla e, putovati i baviti se temama koje se bave nečim univerzalnim, a to je hrana. To je zapravo bio jedan aktivizam, to su bile e, slike kojim smo branili tlo, majku zemlju koja nas hrani E, zbog toga što e, nije bilo dovoljno potpore ili nije bilo europske organizacije koja bi mi e, podupile. Instagram i Facebook su sjajni zato što oni doprinose kreativnosti, ali mislim da bismo trebali gledati 80 malih slika na našim smart, pametnim telefonima. Nikad neću zaboraviti što je to fotografija. Zaista sam osjetila snažne emocije kada sam prvi put vidjela prirodno svjetlo u području koje je bilo Dakle, naša prava stvaralaca treba braniti u Europi. Europske zemlje se moraju okupiti, uložiti napore da umjetnici, stvaratelji mogu prikazivati svoja djela i izvan Europe i to je jedin način na koji će stvarno Europa nastaviti postojati. Hvala. Gospodin Marion Ackerman, gospođa iz Dresdena, izvolite. Europske kulturne institucije sve su više izložene prijetnji artističke slobodi i kreativnosti. Dakle, moramo zaustiti stav e, vlastite elitistički sadržaj i strukture e, dijele visoku i nisku umjetnost. Povratak umjetničkom stvaralištvu, fizičkom iskustvu materijala, to može ponovo vratiti proces pomirenja E, koje e, označuje ovo podijeljeno društvo. Iskustvo i znanje ne postoju samo u našem umu, oni su i u tijelu. E, kretnje tijela prenose znanje, postajemo stvaratelji i kreativci. Kao što su stvaratelji u povijesti, E, stvarali kao što je elektrosestani e, iskoristio kako bi proizveo alate i znanstvene instrumente e, koji su se shvatili kao radna zbirka. Danas smo jako sretni što su većina tih sjajnih umjetničkih dijela preživjeli u istočnom dijelu Njemačke E, oni doprinose godišnji povrat 290 e, e, eura, što je znatna vrijednost nedovoljna, u tom dijelu je nedovoljna opskrba potrošačkim dobrima osigurala preživljavanje umjetničkih dijela. Sada imamo konkurentsku međunarodnu suradnju, dampiške cijene, sada se e, ne smijemo izgubiti raznolikost e, umjetnosti jer ona ima sposobnost potaknuti procese modernizacije i pokazati buduće perspektive. Na primjer, za e, ponovnu izgradnju palače koriste se različite vještine koje su se prije koristile i novi zanati, stari zanati su se obnovili. E, muzeji su aktivatori znaja, znanja. Načelo nametanja e, sjećanja zamijenjen je konceptom stvaranja sjećanja. Tu imamo intelektualne avangardne mindsetove e, i to postaje osobito vidljivo uz to što je to središte artističke avangarde bilo početkom 20. E, stoljeća u tom gradu e, e, su različite inicijative, a to je aspekt koji moramo odraziti u našem programu. I na kraju, programi kao što je ovaj omogućavaju nas spojiti tenzije između velikih gradova i ruralnih područja, E, muzeji kao Masterclass mogu graditi e, mostove između generacija, institucija i ljudi u Europi koji stvaraju identitet i stvarnost. Sada ponovo imamo, ponovo ocijenimo umjetnički rad u pojedinim regijama i one se mogu e, same sebe definirati. To će vratiti pozdanje umjetnicima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 Drago mi je što čujem ovakve vaše čarobne riječi tijekom e, tri minute. Molim vas, e, pomozite mi sada. E, ja bih htio nastaviti u tom tonu. I eto, sada je s nama ovdje direktor znači, Međunarodnog vijeća muzeja. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem. Dobar dan evo svima onima koji su ostali danas ovdje s nama. E, rekli su nam da je zapravo kultura ta koja nas razlikuje od drugih e, živih bića, nas ljude. I upravo zato smatramo da e, nije potrebno nikoga uvjeravati u nužnost da čuvamo našu baštinu koja svjedoči našoj kulturi. Danas više nego ikada prirodna i kulturna baština, kako materijalna, tako nematerijalna, je ugrožena i izložena je uništavanju, bilo slučajnom, bilo namjernom, e, te trgovini svih vrsta. Za razliku od onoga što nas čini ljudima i što nas razlikuje od ostalih vrsta, ja sam zahvalna vodstvu Europskog parlamenta koje podržava promičbu kulturne baštine, njezine raznolikosti i njezine uloge u društvu. Nadam se da smo svi svjesni činjenice da ne štitimo samo predmete ili objekte kada štitimo kulturnu baštinu, nego i svjedočanstva naše povijesti i stupove našeg razvoja. Europska unija je to dobro razumjela, a to sam imala priliku iskusiti iz prve ruke kada je glavna uprava za unutarnje poslove Europske komisije e, prva E, dala zeleno svjetlo u, za observatorij za kulturna dobra koje smo osnovali 2017. godine, a čiji je cilj ostvariti sinergije i suradnju. Niti jedna institucija ili zemlja ne može se sama nositi s tim problemom. Zaštita kulturne baštine je naš zajednički napor i moramo se usredotočiti na održiva i učinkovita rješenja. Kada sam bila na Haitiju, kada smo pokrenuli popis e, kulturnih dobara koji su izloženi riziku, shvatila sam da je to viđeno kao problem koji se odnosi samo na kulturna dobra nešto e, što je važno samo nekolicini zanesenjaka. Međutim, stvari su se ubrzo drastično promijenile. U posljednjih nekoliko godina shvatilo se da je ulog mnogo veći kada je došlo do masivnog uništenja i što je e, ugrozilo tisućljetnu povijest u koljevki naše civilizacije. Osim toga, to se postavilo i kao sigurnosno pitanje, kao razvojno pitanje i pitanje preživljavanja. Zaštita kulturnih dobara također je dovedena u vezu sa borbom protiv terorizma. Mi smo svi međusobno ovisni jedni od drugima. Neovisno o vašim argumentima za zaštitu kulturnih dobara, jedna stvar je sigurna. Zaštitom te kulturne baštine mi štitimo svoje šanse za svjetlom budućnosti kod kuće i u inozemstvu. Hvala vam. Thank you. Hvala. Zahvaljujem. predsjednik Europske eh, Historical House Association. Hvala vam lijepo što ste mi dali riječ. Ja želim zahvaliti e, predsjedniku Tajaniju. Već smo to čuli u više navrata, međutim ja mu još jedan pot želim uputiti svoje zahvale, budući da nam je on otvorio vrata svoga doma, ali i našega doma. Mi ovdje imamo mnogo prijatelja, nisu nam svi prijatelji, ali ih imamo mnogo. Želim zahvaliti onima koji su pomogli u tome da se 2018. proglasi Europskom godinom kulturne baštine. Ja imam prijatelje u glavnoj upravi za kulturu Europske komisije, imamo također i prijatelje među šefovima država i vlada, e, jer gospodine glavni tajniče komisije, bez še, odluke šefova i država i vlada 2018. ne bi bila proglašena godinom kulture. Također želim zahvaliti i našim prijateljima poput Europa Nostra te Europskom savezu za kulturu. Tako da bih rekao da nismo ovdje sami. Moja udruga je poput drveta ili poput cvijeća. Imate korijenje, trup i cvijeće. Mi zapravo predstavljamo trup i korijenje. E, to vam je poput lanca koji u sredini ima kariku koja nije uvijek najjača. Domovi povijesti su uvijek udaljeni od svega, vrlo često njihovi vlasnici e, su poduzetnici i ponekad se misle da su oni bogati, ali to nije nužno slučaj. I zato mi je veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama. Što bih još mogao reći? Europska kultura je za naše političare i naše države važnija od poljoprivrede, automobilske industrije ili petrokemijske industrije. Prema tome, mi ne trebamo imati suze u očima, trebamo biti ponosni što smo ovdje i što možemo to reći jasno u mikrofon. Htio bih također nešto reći o jednoj pojavi o kojoj se rijetko govori ovdje među političarima, to su ljudi koji žive na selu, ljudi koji su za nas iznimno važni. I na kraju želim još reći da mi ne pružamo zadovoljstvo samo ljudima koji nam dolaze u posjet, nego i leptirima, pčelama, ptičicama, jer naši parkovi, naši vrtovi su zapravo mediteranski klub svih, svim tim životinjama koje ugošćujemo. Dakle, nemojmo zaboraviti niti prirodu koju moramo zaštititi i očuvati. Zahvaljujem vam još jedanput e, srdačno na današnjem pozivu na ovu konferenciju. Olimpia Bracci Marmoros, co-artistic director, Association Piccolo Teatro Marga Sergardi. Olimpija Bracci, e, da, da predsjedniče, e, dame i gospodo. Drago mi je čast što ste me pozvali da govorite o e, kulturnoj baštini e, koju sam dobila od moje bake Marge Sergadi i kako mi je namjera dalje razvijati taj projekt koji je sastavni dio nove osnovane Piccolo Teatro Marge Sergadi e, Association Prema klasifikaciji UNESCO, to je zapravo nas nasljeđe iz prošlosti, ono što živimo danas, što prenosimo na buduće generacije. Piccolo Teatro je Sjena, stvorila je Marga Sergadi Marmaros. U Sjenu je u Palacu Sergadi dobila e, kazališno iskustvo koje je stekla prije drugog svjetskog rata tijekom svoje mladosti u vrtovima Vile Katinjano e, u Sjeni gdje je e, izvodila svoje izvorne predstave. Ona je naučila djecu Farmera kako glumiti E, i sama je režirala te predstave za djecu. I sama je bila još djevojčica. E, početkom 50-ih e, ona se preselila placu Sergadi, osnovala je Piccolo Teatro. Taj, to kazalište postalo je sredstvo obrazovanja i središte kazališnih produkcija i to je trebalo gotovo pola stoljeća. Danas želim E, slijediti njene korake u svojem svojstvu umjetničkog direktora sa Gerardom Maffeom novo osnovane udruge. Jedan od ciljeva naše udruge je kazališt kao e, centar e, umjetnosti i želimo biti dio neopipljive kulturne baštine, želimo jačati i dijeliti te tradicionalne obrazovne aktivnosti uspostavu nacionalnih i međunarodnih partnerstva i osnivanje novih e, e, kreativnih e, kazališnih produkcija. Vidjela sam svoju viziju koja se održavaju u riječima e, dva profesora. Profesor Klemer rekao je, istraživanje utvrdilo da svaki razvojni proces ima važnu kulturnu sastavnicu. Kultura e, može djelovati kao e, ona koja promiče socijalnu promjenu. Zato umjetnost i kultura se može promiciti kao bitna sastavnica uspjeha razvoja. To je dakle jedan od načina razvoja. To su ciljevi ljudi u Piccolo Teatro Marga Sergardi. U budućnosti e, ljudski, društveni, kreativni kapital imat će najveći učinak. I zato su umjetnost i kultura nužnost. Nema pristupa koji tako e, e, ruši prepreke, povezuje preko kulturnih razlika. E, dijeli vrijednosti kao e, umjetnosti kultura. E, ono što trebamo je podijeljeno vodstvo i potrebe i želimo to nužno dijeliti. Hvala. A sada profesorica iz Sveučilišta u Strasburu, Marija Tereza Sketino. Un petit le Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, čast mi je što mogu uzeti riječ u ovoj vijećnici, prije svega kao predstavnica um, akademskih krugova, francuskih i evropskih, koji se oduvijek bave proučavanjem prijenosa kulturne baštine, posebno antičke baštine. Ovdje vam se obraćam također kao tajnica, općih e, staža antikviteta koji se organiziraju u vidu mreža udruženja, a nazivaju se Antiquité Avenir. Posljednji sastanak je održan 8. i 9. E, lipnja u Sorboni pod pokroviteljstvom između ostalih i Europskog parlamenta. Htjela bih skrenuti vašu pozornost na političku, gospodarsku i e, socijalnu važnost antičke baštine na sredozemlju. Kao prvo, tu je nematerijalna baština poput jezičnih, filozofskih, pravničkih i znanstvenih spoznaja. Međutim, tu mislim i na materijalnu baštinu poput e, povijesnih spomenika i arheoloških lokaliteta. Ta baština prožima našu suvremenu kulturu i spada u pejzaže naših gradova. Htjela bih vam predložiti stvaranje jednog e, itinerera baštine koji bi se usredotočio upravo na antiku i to dakle usred sredozemlja e, pod pokroviteljstvom Europe i UNESCO. Taj itinerer morao bi povezati e, kulturni i mirovinski, mirovinsku baštinu. Isto tako, on mora imati i svoju diplomatsku važnost poput i gospodarskog i e, mora biti sredstvo gospodarskog razvoja. Ja sam e, i dalje na vašem raspolaganju ukoliko bude bilo kakvih pitanja u svezi sa provedbom e, ovog predloženog projekta. Sada na kraju Snješka Mihajlović iz Europe Nostra, glavni tajnik. Hvala gospodine predsjedavajući. Sve je rečeno. Samo želim reći kako se osjećam izuzetno sretna i ponosna. E, ostvario nam se san. Sada sjedimo u ovoj dvorani, u plenarnoj dvorani Europskog parlamenta, u e, središtu Europskog baštine san se ostvario. Kako smo do toga došli? Zato što smo svi zajedno radili sa strašću i u to smo uložili puno energije. To je jedini način kako Europu e, pokrenuti naprijed. Samo želim spomenuti riječi, trebaju nam sinergije, partnerstva, savezi u Europi. I zato moj kolega, e, dragi prijatelj Kodorov, već govorio o E, Savezu Evropske baštine 3.3. Nismo mogli ni sanjati kad smo počeli 2011. da ćemo biti ovdje danas, da ćemo slaviti Europsku godinu kulturne baštine sa Europskim parlamentom jer bez njega je ne bi imali. Nadam se da su još neki zastupnici ovdje u ovoj dvorani, ali E, nadam se da će upravo ovo kulturna baština i to načelo proći kroz otpore političke stranke u Europskoj pa, e, e, kroz političke stranke jer zajedno smo jači kao što bi rekli i na bugarskom, odnosno na srpskom. Želim i taj jezik čuti u ovom domu. San se ostvario. Upravo smo čuli operu u plenarnoj dvorani Europskog parlamenta. Orkestar mladih Europske unije, naš predsjednik Placido Domingo, jako žali što ne može biti s nama danas, obećao je da će biti sljedeći put. Za njega to bi bilo ostvarenje sna to je zaista glavna vijest danas za novine. Mi smo e, pjevali operu u Europskom parlamentu, da imamo više glazbe, više sklada e, u, Europskom parlamentu, u europskim institucijama sa građanima. Mogli bismo pokrenuti i prema naprijed Europu. Čuli ste puno da smo u Berlinu, na sastanku na vidu u Berlinu, evo, e, sastavili dokument, imam Evo jedan primjerak, imam puno primjeraka, imam e, i aknu ove boje, ako želite vidjeti dođite. Imam još pola minute. Sada je vrijeme za djelovanje zajedno. Moramo promijeniti ton, e, priču, svoj e, mentalni sklop o budućnosti Europe i možemo zaista proizvesti bing bang dakle u našem dugu. Ono što se dogodilo prije 2500 godina u Ateni, sad se to može dogoditi i u Briselu i u svakom gradu i selu Europe. Našu Europu moramo ponovno izgraditi, krenimo od kulture i naše zajedničke europske kulturne baštine. Mulțumesc, mulțumesc <clears throat> Zahvaljujem, draga e, Sneška. Evo, znaj da u ovom Europskom parlamentu zaista postoje i pjevači. Imamo zbor, neki možda pjevaju malo e, falš, kao što recimo Faraž, ali zapravo mnogi drugi e, dobro pjevaju i trudimo se i to je jedna velika bitka kao što znate i vjerujem da ste shvatili moju analogiju. Dobro. Evo, sada otvaramo e, e, raspravu. Dakle, započeo sam raspravu ovom pošalicom. Molim vas, kratka i jasna pitanja. Imamo jako malo vremena, i jako puno kasnimo i moramo nadoknaditi bar 10 minuta. E, evo, nakon ovog zadnjeg govora kojeg smo čuli danas popodne. Izvolite, imate riječ. My name is Stefano Bonfa. I am from Oxford. Hvala lijepa, ja sam Stefano Bonfa, ja sam iz Oxford Oxforda, iz poduzeća koje radi 50 e, godina u UK u Oxfordu. Sada razvijemo e, nešto e, o čemu bih htio dalje razgovarati sa profesorom Sketinom o konceptu sredozemne baštine. Želimo provesti nešto što je povezano sa e, umjetnom inteligencijom e, i e, kulturnim turizmom. Mislim da ovdje na ovoj konferenciji nedostaje koncept strategija. Vi ste govorili o stvarima povezanim sa razvojem. Ako ne stavite sve u ekosustav, morate početi od stvarnosti jer nećete inače dospjeti nigdje jer e, otvorena pitanja u sredozemnim zemljama u gospodarskom razdoblju su inovacije. Kultura bi trebala tome pomoći. E, e, veliki podaci, digitalna tehnologija u tom će kontekstu donijeti puno koristi ekosustavu. Tu razvijamo pilot projekte u svim sredozemnim zemljama da vidimo možemo li ostvariti taj cilj i rado ću s vama surađivati. Hvala. Svim, vas Zahvaljujem vam. Želite li odgovoriti odmah? Izvolite slobodno. <laughs> E, Evo, prije svega ja vjerujem e, da kulturni turizam zaista može predstavljati jedan iznimno važan instrument e, kako bismo e, postali svjesni evropske i sredozemne povijesti i kako bismo postali svjesni vrijednosti kulturne baštine općenito. Ovdje, ovdje govorim i o baštini vezanoj uz antiku, ali također govorim i općenito o kulturnoj baštini. U mom govoru ja sam se usredotočila ne toliko na sama mjesta, nego na itinerere. Znači, naša inicijativa su itinereri zato što su oni ti koji stvaraju poveznice između povijesti i koji stvaraju povijesti. To je nešto što je zajedničko svim kulturama. Evo, jako sam spremna na suradnju sa vama i možemo bolje razraditi to pitanje ako imate druga pitanja. Zahvaljujem. Evo, izvolite vaše pitanje. Ja se zovem Ebana Vokše, ja sam predsjednica parlamentnog odbora u e, e, e, Rumunskog parlamenta. Mi imamo jedinstvenu kulturnu baštinu, imamo oprostite, iz Albanskog parlamenta. Albanija je bila jako siromašna nakon pada komunizma i proračun za kulturnu baštinu nikada nije imao prednost. Razlog zašto sam danas uzela riječ je to, e, jedna stvar me brine, jednu stvar želim zamoliti. Prvo, e, dogovorimo Kod nas je prvi kat nacionalne knjižnice nakon oluje potopljen. E, u ovom trenutku mogli bismo izgubiti puno knjiga. Ovdje imamo nekoliko slika mostova. To je most Hostova, most Orgovska, a ovo je manastir. 350 e, godina star u južnom dijelu Albanije koji nestaje a zbog e, e, toga što nacionalne vlasti o tome ne brinu. Ali zapravo sam uzela riječ zbog ove zgrade. Ona e, pripada jednom izgradila je Giulio Beres, slavni talijanski arhitekt. To je bilo nacionalno kazalište 80 godina ali treći e, tjedan za redom stotine umjetnika prosvjeduju pred tom zgradom. Zašto? Što je vlada odlučila je srušiti je. E, oprostite. Oprostite, ali e, želimo zaštititi tu zgradu jer je vlada odlučila uništiti je i dati javnu zgradu privatniku da je zgradi nebodere, visoke zgrade. I molim vas e, e, da razumjeli smo vašu poruku, to je bilo jako jasno. E, Evo jasno nam je, ali zaista ne mogu sada nastaviti dopustiti ovaj razgovor. Zahvaljujem vam. Imate li možda nekih drugih pitanja? Dobro. U tom slučaju vam e, zahvaljujem i ispričavam se što smo evo ovako ubrzali ovaj dio, ali smo nadoknadili nešto vremena, bar desetak minuta i sada ću dati riječ e, sljedećoj predsjedateljici i e, otvorit ćemo sljedeći panel. Zahvaljujem svima.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 Mesdames, messieurs, bonjour. Dame i gospodo, dobar dan. Lijepo vas molim da zauzmete svoja mjesta. Nastavit ćemo sa ovom konferencijom. Za one koji me još ne poznaju, dopustite mi da se predstavim. Zovem se Karima Deli, ja sam predsjednica odbora za promet i turizam. Inače sam ujedno i najmlađa predsjednica nekoga odbora i moram vam reći da sam uistinu ganuta što sam ovdje među vama. Uistinu mi je to veliko zadovoljstvo. Što se tiče ovog našeg okruglog stola, tema je kulturni turizam. Za mene kao predsjednicu e, moram priznati da sam dirnuta jer sam ovdje e, zauzela mjesto predsjednika Tajanija, odnosno nastupam nakon njega. Kulturni turizam je turizam koji počiva na jednoj riječi, a to je poželjan. On mora biti poželjan za sve teritorije, budući da stvara koheziju. To je također turizam koji nije samo sezonski, nego postoji tijekom čitave godine a počeva na različitim e, sadržajima i aktivnostima. Dakle, to su primjerice gastronomija, zatim e, vjerski turizam, također postoji i djelatnost e, turizma koja je posvećena našem sjećanju. Dakle, to su mjesta koja nam govore o povijesti. Zatim to je naš identitet, mirisi, ljepota, krajobrazi. Prema tome moramo pokazati veće poštovanje prema mjestima koja posjetitelji posjećuju jer smo prešli sa jednog elitnog turizma koji nije bio pristupačan svima na turizam koji je mnogo pristupačniji većem broju ljudi. s obzirom da i sada imamo oko 40% posjetitelja koji upravo idu na taj vid turizma. Udio tog turizma će se također povećati u buduće. E, imat ćemo sve veći broj posjetitelja iz e, drugih kontinenata, iz Indije, iz Kine. To su posjetitelji koji nemaju e, sličan način e, dakle posjećivanja neke zemlje, budući da taj turizam nije usmjeren samo na ljeto. Međutim, ponekad ima i e, određenih e, problema u odnosu između turizma i kulture s obzirom da dolazi i do narušavanja kulturne baštine. U nekim gradovima u centru ima prevelik broj turista, e, ponekad se govori o gubitku identiteta, o marketinškom turizmu, takozvanom ekspres turizmu. I to su sve problemi koje treba riješiti. Dakle, uspjeh jeftinog turizma koji e, stvara određene negativne posljedice zbog e, svog masovnog karaktera. A svi mi zapravo na neki način plešemo na vulkanu budući da postoji isto tako poveznica između turizma i našeg planeta i klime. Dakle, treba nam turizam koji će biti kompatibilan sa lokalnim stanovništvom, no moja poruka bi bila sljedeća. Kulturni turizam ima svjetlu budućnost i imat će je bude li se temeljio na poštivanju naše kulturne i povijesne baštine. Mislim da će se razvijati e, tako da će se stvoriti novi oblici, pogotovo uz potporu e, razvoja digitalnih tehnologija, što će omogućiti veću kreativnost, mnogo suvremeniji, lokalni odnos prema kulturi, što će omogućiti da to sve skupa bolje zaživi, a digitalizacija isto, će isto tako imati važnu ulogu u daljem razvoju turističke djelatnosti. Treba vidjeti što će to podrazumijevati u smislu novih radnih mjesta. Primjerice, kod Ubera Vidimo da postoje neki sektori gdje nema dovoljno e, zakonskih propisa, isto tako se pojavljuju i smještaj putem Airbnb-a. I tu dolazim do naše uloge, nas kao zakonodavnog tijela, e, dakle ti novi oblici ekonomije poput ekonomija dijeljenja e, predstavljaju nam ponekad određene probleme. Ne slažem se s onima koji smatraju da je elitni turizam stvar prošlosti. Naša mobilnost je sve veća e, i sve društvene kategorije imaju mogućnost putovati. Isto tako imamo i Pass Rail koji omogućuje mladima da pomoću te propusnice e, otkriju razne dijelove Europe. Međutim, ono što je važno jest da svi imaju pristup e, takvim uslugama i to je upravo najveći izazov za sve nas. Mislim da ću to pokušati opisati u tri riječi. Turizam je onaj koji će nam omogućiti da budemo kreativni, imaginativni i koji će nam omogućiti da se ne bojimo budućnosti i da stalno mislimo da je uvijek prije bilo bolje. Turizam budućnosti će nam omogućiti da se saživimo sa novitetima koji nastaju, i, I uistinu mi je veliko zadovoljstvo što ovdje predsjedavam ovim okruglim stolom i što vam mogu predstaviti naše izuzetne uzvanike. E, moram priznati da sam uistinu ganuta što sjedim kraj vas. Gospodin Radu Mihajljanu. Moram priznati da me uistinu e, pogodio jedan vaš film film pod nazivom Koncert. Mislim da je to i uistinu kultni film i jedan od najljepših filmova koje sam vidjela u životu. Tako da mi je doista velika čast e, što sjedim ovdje kraj vas i zahvaljujem vam što ste došli danas e, u Europski parlament i što sudjelujete u radu ovog panela. Zatim e, tu u panelu imamo i Kristijana Elera, zastupnika iz Europskog parlamenta. On se nalazi s moje lijeve strane. Inače je su izvjestitelj Europskog parlamenta o izvješću koje se tiče sukladnosti politika Europske unije vezano uz aspekte kreativnosti, ali i kulturne politike. Hvala vam, dragi kolega, što ste ovdje s nama. Zatim pozdravljam gospodina Morgana koji je također zastupnik u Europskom parlamentu te su izvjestitelj za isto izvješće, e, dakle o e, kreativnim industrijama i kulturnoj politici na razini Europske unije. Zatim Francisco Milan Mon, e, dobrodošli na naš panel. Vi ste supredsjedatelj među kluba pod nazivom Turistički razvoj u Europi i kulturna baština. A što to znači među međuklub? Međuklub je klub zastupnika koji redovito poziva u goste stručnjake kako bi se izbjeglo da zakonodavstvo zakoči kreativnu dinamiku i da se vidi gdje su problemi kod donošenja zakona. Zatim Klaudija Tapardel koja je isto tako supredsjedateljica istog među kluba. ona je ujedno i članica mog odbora, e, dakle odbora za promet i turizam. Hvala vam također na dolasku. Nadalje imamo još jednu izvjestiteljicu među nama. To je gospođa Šojdrova. A Gospođa Šojdrova je izvjestiteljica na temu europske solidarnosti, europskih snaga solidarnosti, dakle ona će nam nešto više reći o tome. Zatim e, gospođa Samarđić Marković, gdje ste? Nema je. Nije tu. Tu ste. U dvorani ste. Molim vas, e, ustanite. Možete li ustati? Hvala. Hvala vam što ste nam se pridružili u današnjem radu. Zatim imamo s nama također Gioma Kenca iz muzeja Louvre vi ćete nam također nešto više reći o jednoj video snimci iz Luvra koja je izazvala velike reakcije. Ja sam je vidjela. Možda su još neki vidjeli tu reklamu. Zatim gospodin Harry Vervajen iz Evropske zaklade. Molim vas, ustanite. Hvala vam što ste došli na današnju konferenciju. Zatim Simon Lito, predsjednik Europskog saveza interaktivnog softvera. Hvala vam e, na dolasku, hvala vam na sudjelovanju u okruglom stolu i Luigi Fusco Girar, predsjednik projekta Klik. Hvala i vama na dolasku. Ispričavam se. Zaboravila sam spomenuti Dimitriosa Pantermalisa, predsjednika muzeja Akropolis. Gdje ste vi? Tu ste. Dobrodošli. Dragi panelisti, e, daću vam sada mogućnost da iznesete svoje izlaganja, ali prije svega želim prenijeti poruku naše povjerenice koja je zadužena za digitalno gospodarstvo, Marija Gabriel. I možete nam sada pustiti video snimku. Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, dame i gospodo, hvala vam što ste mi dali priliku da vam se obratim u okviru ovoga događanja koje je posebno važno tijekom Europske godine kulturne baštine. To je za nas prilika da afirmiramo i jasno prenesemo poruku da kultura više nije fakultativna opcija. Naprotiv, Europa je prva linija za obranu naših otvorenih demokratskih društava a ta vizija svijeta je dovedena u pitanje ne samo izvan Europske unije nego i unutar njezinih granica. Kultura ima uistinu prvo bitno mjesto u našem društvu. Bolje poznavanje kulture drugih je faktor e, uspostavljanja mira s obzirom na bolje međusobno razumijevanje. Nadalje, promicanje naše zajedničke europske kulture je snažan instrument za projiciranje naših europskih vrijednosti. Europska kulturna baština ima univerzalni značaj za sve nas kao pojedince, našu zajednicu i šire društvo. Zato je moramo zaštititi i prenijeti budućim naraštajima. Možemo je smatrati statičnom i kao nešto što pripada prošlosti. Međutim, ona se zapravo razvija zahvaljujući našem angažmanu. Kulturna baština ima više oblika, e, neki su opipljivi, materijalni poput naši spomenici gradovi, ali isto tako imamo i nematerijalnu baštinu naše prakse, književna dijela, izričaj i spoznaje. Digitalna revolucija u našim suvremenim društvima daje nam na raspolaganje instrumente kako bi kultura ponovno bila u središtu života svih naših građana. Spomenut ću četiri konkretna projekta u tom kontekstu. Prva inicijativa koju bih željela spomenuti jest strategija Digital for Culture. Uvjerena sam u vrijednost digitalnih tehnologija kako bi se demokratizirao pristup kulturnim sadržajima i kako bi se poboljšala njezina valorizacija. To je ključ naše strategije, e, digitalna tehnologija za kulturu, a koja spada u moju nadležnost. Ta strategija se temelji na šest temeljnih stupova. Kao prvo, širenje i demokratizacija pristupa kulturnim sadržajima, zatim promidžba, komercijalizacija i valorizacija kulturne baštine, proizvodnja i digitalna distribucija, četiri valorizacija talenata i kompetencija, pet pristup financijskim sredstvima i na kraju međunarodna suradnja u svrhu promidžbe e, blagih e, Eh, blage snage Europske unije. Htjela bih spomenuti još jednu inicijativu, a to je naš sve snažni angažman prema audiovizualnom sektoru. Europska komisija podržava kompetitivnost audiovizualnog sektora te kulturnu raznolikost putem eh, programa Europe Creative. U, s obzirom na ograničena proračunska sredstva i e, u kontekstu Brexita, snažno sam se angažirala kako bismo obranili snažan proračun za audiovizualni sektor. Predložila sam da se uloži 1,2 milijarde eura za razdoblje od 2020. do 2027. i time komisija prepoznaje posebni značaj audiovizualnih dobara koje naše građani preferiraju – te učinkovitost e, financiranja u jednom sektoru izvrsnosti. Treća inicijativa na raskršću puteva numeričkih i e, kulturnog nasljeđa je nešto što sam najavila u Berlinu u siječnju ove godine. Taj projekt je dobio potporu umjetnika koji bi htjeli da njihova e, djela budu što poznatija i e, što pristupačnija. Naša ideja je jednostavna i artikulira se u dvije faze. Prva faza sastoji se u tome da se uspostavi baza podataka za profesionalce, e, dakle one koji se bave distribucijom i eksploatacijom filmova. Moje službe surađuju na tome zajedno sa sektorom kako bismo što prije ostvarili pomake i omogućili pokretanje te inicijative od 2019. godine. U drugoj fazi projekta bi se proširila, proširio pristup bazi podataka kako bi se e, time mogli koristiti svi građani e, koji bi mogli nuditi i e, određene ponude putem interneta. Želim također podsjetiti na vrijednost Europeane koja je jedina online platforma koja omogućuje pristup više od 51 milijardi e, umjetničkih dijela koje e, proizlaze iz više od 3300 kulturnih ustanova čitave Europe. To je uistinu snažan instrument za promidžbu europske kulturne baštine. Osim konkretnih aktivnosti koje sam spomenula, htjela bih iskoristiti ovu priliku da vas podsjetim da je dovršenje tekućih pregovora o autorskim pravima ključno za eh, e, za digitalno okruženje. Nažalost, morat ću skratiti svoju poruku. Želim vas još jedan put podsjetiti da trebamo podržati nove digitalne usluge koje će biti lako pristupačne kako bismo mogli raditi na promidžbi europske kulture e, u odnosu na što veći broj građana. To je u što točeno na građane i na usluge koje se njima pružaju. Hvala vam na pozornosti i želim vam vrlo plodonosnu raspravu. Merci à notre commissaire pour euh, ce message. Hvala povjerenici na ovoj poruci i sada ćemo odmah e, krenuti od vas. Gospodine Mihajlanu, to je francuski izgovor, a rumunski bi bio Mihajlanu. Da, to je vrlo melodično. Vi ste inače filmski redatelj i scenarist, također ste i pjesnik, za one koji vas poznaju. Vi ste napisali jednu zbirku pjesama, ne tako davno, davno, da, to je bilo prije više 30 godina, koja, koja se zove Val na moru. Vi ste isto tako bili predsjednik e, žirije u Honfleuru, zatim predsjednik žirija za dugometražne filmove u Europi i isto tako ste E, počasni predsjednik za našu nagradu Lux ovdje u Europskom parlamentu. Čuli ste poruku povjerenici, vi ste filmski redatelj. E, kako mislite da posredstvom kulture možemo doprijeti do europskih vrijednosti? Ja ću još jedanput ponoviti i želim e, pozvati sve da vide taj sjajni, vaš sjajni film, koncert Dakle, kako vi gledate na našu europsku kulturnu baštinu s obzirom na vaš svakodnevni život i na vašu umjetnost i na vaš poziv? Hvala. Htio bih dodati da sam također predsjednik jedne udruge koja se zove LAV i koja okuplja najvažnije francuske redatelje i producente, dakle ne samo iz Francuske nego i iz drugih zemalja, tako da ovdje nastupam više u tom svojstvu. E, hvala vam što ste mi dali riječ. Želim prije svega zahvaliti svim zastupnicima Europskog parlamenta i predsjedniku Tajaniju, ne samo zato što je organizirao današnju konferenciju, a koja je iznimno važna u današnjem europskom političkom kontekstu. Nadam se da putem kulture i obrazovanja možemo dovesti do toga da populizam i strahovi uzmaknu u Europi. Želim još jedanput zahvaliti parlamentu koji nam je pomogao da dobijemo neke važne bitke nedavno što se tiče direktive o autorskim pravima. Znam da bitka još nije gotova, ali parlament se jako angažirao ovaj put. Hvala vam također što ste dobili bitku vezano uz direktivu SMA i isto tako e, propise koji se odnose na europsku kulturnu raznolikost i neću zaboraviti još jednu bitku koja je bila vrlo teška 2013. godine e, gotovo smo izgubili kulturni izuzetak a to je zakon koji uistinu štiti Europu, europski identitet i kulturu. Želim zahvaliti na tome parlamentu, budući da je parlament prije svega vodio tu bitku zajedno s nama, europskim eh, umjetnicima i vratit ću se na kulturni izuzetak, e, kulturno izuzeće, budući da je to upravo srž našeg zakonodavstva koje nas štiti i koje nam pomaže da e, gradimo sutrašnju kulturnu raznolikost. Dakle, postavlja se pitanje koji je danas najveći izazov, osim političkog izazova koji sam spomenuo, jest raznolikost. A što to znači raznolikost? To je raznolikost ne samo kulturnih sadržaja, nego i raznolikost mišljenja misli i što je Europa u stanju obraniti. Je li u stanju obraniti pluralitet misli koje prije svega stvaraju demokratska društva. U današnjem kontekstu postoje dva značajna parametra. E, digitalno okruženje nije problematično, mi smo zbog toga zadovoljni, smatramo da je to dobar instrument koji omogućuje bolji pristup kulturnim dobrima. Međutim, s jedne strane imamo taj politički kontekst koji sam već spomenuo i s druge strane u tom digitalnom okruženju postoje veliki giganti e, koji su tu nastali i zato se postavlja pitanje autorskih prava i zašto mi branimo ta autorska prava. E, kada, je Bomarš, kad su Bobarše i Voltaire izumili autorska prava, Misao je bila ta da se upravo oslobodi misao od e, nekih sprega, to je vlasti. Dakle, to je bilo prije mnogo godina i to su bili regionalni i lokalni moćnici. Međutim, danas, danas imamo globalne moćnike koji su tisuću puta jači. Bilo bi vrlo opasno ne obraniti autorska prava, posebno pravo na naknadu. Time se brani pravo umjetnika da imaju drugačije mišljenje u odnosu na one koji su na vlasti. To bi bilo vrlo opasno u današnje vrijeme s obzirom na grupiranje u velikim e, poput Amazona, Netflixa, dakle u audiovizualnom sektoru, sutra će tu ući i Kinezi i drugi i tu to uz pomoć algoritama tako da se zapravo e, će se na taj način e, kreativcima nametnuti ono što pod navodnicima traži tržište. I zato vam želim još jedanput zahvaliti što ste stali u obranu te europske vrijednosti i jedino ćemo na taj način dobiti bitku u audiovizualnom sektoru, a to je zapravo jedna velika e, edukacijska, obrazovna bitka. Mladi e, su uistinu e, vrlo, dakle, prate sve što se događa ovdje u vizualnom sektoru, premda sam osobno filmski redatelj, sma, žao mi je zbog toga, zato što mislim da su isto tako važne i glazba i slikarstvo, no nažalost e, mlade najviše zanima upravo audio-vizualni sektor i upravo tu moramo pripaziti kako bi se tu zapravo e, propagirale prave vrijednosti. Postavlja se pitanje kako iskoristiti pogodnosti koje pružaju digitalne tehnologije, kao što je već rečeno, uglavnom e, putem regulacije. Regulacija ponekad plaši zato što se stječe dom da se na taj način želi istisnuti slobode, ali regulacija koja je dobro osmišljena i dobro e, uravnotežena zapravo stvara pobjednike na svim stranama. Veliki digitalni giganti e, moraju moći funkcionirati, potreban im je naš novac, potrebni su im gledatelji, tako da mi nismo zatvoreni prema onome što se događa na našem tržištu. Oni žele profitirati od naših kultiviranih gledatelja koje smo mi stotinama godina odgajali za to. Dakle, naše tržište nije za njih zatvoreno, oni mogu pristupiti našem tržištu, ali pod uvjetom da doprinesu današnjoj i sutrašnjoj kulturnoj baštini. Dakle, oni tu ne mogu nastupiti samo kao predatori, nego moraju nastupiti u svojstvu suradnika. E, dakle, tu postoje neki mehanizmi poput direktive SMA. E, tu imamo minimum od 30% e, kataloga europskih tijela kod svih onih koji dakle se bave difuzijom audiovizualnih dijela. Također smatramo da možemo nametnuti i postotak u e, e, predfinanciranju e, kulturnih dijela kako bi se pomoglo umjetnicima. Jean-Michel Jarre je rekao da moramo pripaziti i na takozvani transfer vrijednosti. Ono što ovdje nazivamo velikom distribucijom kulture. Dakle, postoje velike kompanije koje apeliraju na pretplatnike nudeći jeftinije usluge. Međutim, vidjeli smo što se dogodilo, e, kako, e, što znači jeftinije i da jeftinije znači teže, e, znači zapravo skuplje, budući da se na taj način ubijaju uništavaju poljoprivrednici, vidjeli smo to s poljoprivredom u posljednjih 30 godina, ne trebamo čekati 30 godina da nestanu kultura i edukacija kako bi se uspostavila odgovarajuća ravnoteža između e, ekološke kulture i široke distribucije. Dakle, moramo biti oprezni e, tamo gdje postoje e, oznake gdje tako mislim da da ćemo u nekom trenutku moći e, vidjeti na koji način postići na to da se zaštite kulturna dobra i kako ne bi e, zapravo sve pogodnosti odnijela marka. Moram vas upozoriti na još jednu pojavu, a to je da kultura ne bude pristupačna svima, posebno onima koji imaju manje sredstava. E, primjerice, može se dogoditi da Netflix dobije Godara, eh, Orson Welles da pripadne Amazonu i tako dalje i neka mlada osoba koja ne može platiti sve te pretplate neće moći imati pristupa jednom eh, širokom kulturnom obrazovanju. Tako da treba razmisliti o tome kako dobro definirati zakonodavni okvir kako se dijela ne bi našla zatočena kod jednog jedinog distributera. E, sada ću završiti. Želim zahvaliti povjerenici Mariji Gabriel na ovoj inicijativi. Mi smo uistinu mnogo e, surađivali na tome i doista pokušavamo stvoriti tražilicu za evropska kulturna dijela naš katalog u Europi je najzanimljiviji na svijetu. Kao što znate, trenutno je e, svjetsko nogometno prvenstvo. Mi se znamo dobro obraniti, ali ne znamo ići u napad. Amerikanci se znaju, znaju dobro ići u napad i zahvaljujući internetu i novim tehnologijama trebamo e, stvoriti takvu tražilicu koja će omogućiti pristup svim europskim kulturnim dijelima i mi imamo genijalce u Europi i ne samo to, s obzirom da mi stvaramo raznolikost, mi u Europi smo jedini koji imamo prava na azijska, južnoamerička i afrička dijela i neka sjevernoamerička dijela i mislim da to ne eksploatiramo u dovoljnoj mjeri. Dakle, kao prvo nam treba tražilica, zatim trebamo imati video na zahtjev za sve filmove na svjetskoj razini kako bi se oni mogli gledati tamo gdje se ne prodaju. Remek dijela velikih europskih e, autora koja dobivaju nagrade, imamo ponekad dojam da se prikazuju svugdje u svijetu, međutim se prikazuju samo u 40% dijelova svijeta i šteta je što ih se ne distribuira i što ih se ne može staviti na raspolaganje svima u svijetu. Nama je drago kada dobijemo filmove iz Amerike, neke od njih su remek dijela, ali bismo htjeli da tu postoji reciprocitet, postoji tehnološka mogućnost za to i htjeli bismo i mi moći svoja dijela proslijediti njima. Hvala. Hvala vam na vašem izlaganju. Uistinu ste bili vrlo strastveni. E, vi ste ovdje govorili o reciprocitetu. Mislim da je to svijet u kojemu živimo. Dakle, nema, nije to svijet u kojem su veliki protiv malih i gdje veliki uvijek e, gaze male. Mislim da autorska prava omogućuju autorima, odnosno umjetnicima da žive i mislim da je to važno spomenuti. Bez toga e, nema ništa. Da, jer ako su ta dijela besplatna, to znači da će oni da oni neće da će oni završiti u zatvoru, a, a naknada za dijela upravo znači njihovo oslobođenje oslobođenje autora. Vi ste govorili o tome da e, umjetnička dijela moraju biti pristupačna što većem broju ljudi, dakle svim ljudima i kroz kulturu i kroz vaše filmove Dakle, upravo se omogućuje građanima da stvore tu svijest građanstva o građanstvu. Mislim da su vaše riječi vrlo snažne. Snažno su odjeknule ovdje u vijećnici Europskog parlamenta. S obzirom da ste govorili o turizmu, Želim vas podsjetiti da je kultura za mene bilo najljepše putovanje na svijetu, dakle putovanje kroz subjektivni svijet drugih i to upravo podrazumijeva kultura i to je jedan pokretač mira, a ne rata, mogućnost tog imaginarnog putovanja kroz kulturu i kroz kulturnu baštinu. Hvala, mislim da ovo zaslužuje jedan pljesak, vi ste bili vrlo jasni u svojoj poruci i mislim da isto tako to omogućuje nama da zaživimo kao evropljani. Mislim da je to naša uloga ovdje u Europskom parlamentu. U svakom slučaju hvala vam na izlaganju i sada prelazimo na sljedećeg govornika, gospodin Eller. Gospodine Eller, vi ste dakle izvjestitelj na temu politike na razini Europske unije vezano uz kreativne industrije i kulturnu politiku. Izvolite. Hvala lijepa, dame i gospodo. Prije svega hvala što ste ostali. Ali cijena bi mogla, toga mogla biti da ćete se malo više približiti političkim dijelovima ove rasprave. E, Zamolim sam zajedno sa kolegom iz e, kulturnog odbora, gospodina Morgana, da malo Morgana da malo govorimo o komercijalnoj dimenziji tog sektora. Prije svega, htio bih da me ne krivo ne shvatite. E, ovaj parlament, ovaj dan pokazuje da možemo cijeniti da smo emotivno povezani. E, možda nećete vjerovati ako ste na mjestu kao što je ovo. Mi zapravo cijenimo ono što vi radite. E, cijenimo ovu nekomercijalnu dimenziju kulturne baštine. Trebamo to slaviti, pozdraviti i naglasiti. E, ali mislim da nije u suprotnosti s tim reći i vidjeti i komercijalnu dimenziju toga. Kulturna baština dio je kreativne kulturne industrije u Europi. To je industrija koja zapošljava 2,5 e, puta više ljudi nego automobilska ili farmaceutska industrija. Trebamo se s time ponositi. Dakle, nema tu sukoba između kulturne i komercijalne dimenzije. I odmah se želim nadovezati na ono što je rekao gospodin Milenijanu. Ako danas googlate, e, imate članak u Financial Timesu koji je danas objavljen, e, Google e, je potrošio tri digitalna milijuna za lobiranje u Briselu protiv autorskih prava. Dakle, vidite ovu e, e, komercijalnu perspektivu koja je tu sadržana i koju Google očito razumije. Ali vrlo često ne razumiju je političari u Europi. To je tužno. Ja tu zapravo vidimo jednu novi savez između lobista e, e, dakle to je opasnost i u perspektivi 30 godina od sada to bi e, zapravo moglo značiti kraj kulturne raznolikosti u Europi. U Europi. Filmovi imaju i komercijalnu i kulturnu dimenziju. To treba kombinirati i treba zaista razumjeti vrlo važan doprinos kulturne baštine. E, to je, to e, to je pogon e, kulturnih industrija, lokalnog razvoja i to je dio kohezije u Europi. To je više svrhovito pitanje, ali ne, ne smijemo zaboraviti da ima i komercijalnu dimenziju. I razlog zašto je parlament ili odbor za kulturu i industriju Dakle, tradicionalno oni zapravo i nisu prijatelji, nego se ignoriraju. Ovo je po prvi puta da su se, da, da su se povezali kako bi zatražili od komisije Briselu jednu koherentnu strategiju u smislu kulture i kreativnih industrija. Mislim da je to dobar znak, e, to je početna, ali presudna točka političke rasprave u Briselu. Moramo vidjeti da ćemo financirati, moramo se pobrinuti da ćemo financirati oblak kulturnog e, baštine. E, želimo e, program Kreativna Europa pokrenuti dalje od samo davanja subvencija filmovima. E, moramo to shvatiti na pravilan način. E, to je područje u koje su uključen, najveći broj mladih ljudi u Europi. E, dakle, to pokazuju statističke brojke. Tu se zapošljava veliki broj mladih ljudi više nego u bilo kojoj drugoj industriji. To bi mogao biti ključni čimbenik reindustrializacije. Mi govorimo o čeliku u tom kontekstu i drugim stvarima, ali ako povežate nove tehnologije sa kreativnošću, to je potencijal za Europu. E, e, globalno govoreći, dakle, pogledajte recimo, možda je to recimo nekakva luksuzna roba. E, ako imate ručnu torbicu koja je proizvedena u Francuskoj ili Italiji, zašto je to ikona u Aziji, u Kini? Ne radi se samo o stilu, nego i o individualnosti europske kulture koje čini toliko privlačnim korisnicima. E, to moramo shvatiti, ali to moramo pretvoriti u ovu, drugu dimenziju. E, e, dakle, mi ćemo prodati svoju dušu Google, ako intelektualno superiorno ćemo biti žrtva, E, mislim da to moramo promijeniti i želimo to promijeniti, voljni smo. Vidjet ćete da ćemo financirati e, taj dio povezan sa baštinom i bit će e, veza, poveznice između istraživanja i kulture. Moramo to ugraditi u kohezijski fond. I mislim da je to lekcija koju moramo naučiti. E, e, razmišljali smo odvojeno u kutijama pojedinim, ali sada se moramo jediniti. Vidimo i potencijale i prijetnje i zaista sam sretna što se evo danas za to borimo. Jer ne bismo trebali podcijeniti do koje mjere će Google i platforme to apsorbirati i što to znači i gospodarski za europsku perspektivu, ali i za e, kreativni potencijal i raznolikost u Europi. Hvala vam lijepa. Merci beaucoup pour vos propos, chers collègues. Hvala i vama, dragi kolege. Moram priznati da ću biti vrlo stroga. Žao mi je zbog ostalih govornika, ali već smo potrošili dosta vremena, tako da ćete od sada svi dobiti po dvije minute za govore, a i ovdje mogu prekinuti mikrofon. E, gospodine Morgano, izvolite, imate dvije minute. Grazie, presidente. Zahvaljujem, dragi kolege, ljubazni gosti. Evo, puno toga je već rečeno, budući da je vrijeme ograničeno, ja ću se ograničiti samo na zašto je bitno podržavati i vrednovati evropsku kulturnu baštinu, a važan dio toga su upravo evropska, znači evropske industrije kulture i kreativnosti. Dakle, Europa koja stvara, koja kreira je ta koja e, kreira dodanu vrijednost, izražava svoju dušu, svoju specifičnost. Zato je bitno e, štititi europsku kulturnu baštinu, zato što je to e, dragocjeni humus, zapravo to plodonosno tlo na kojem počivaju korijeni kreativnosti, mogućnost buđenja emocija, stvaranja ljepote, a to je ono što je prava sila kreativne i kulturne industrije koja stvara mostove i to u dvosmjernom smislu između umjetnosti, kulture, ekonomske i tehnološke aktivnosti. Dakle, to je ta dvojna vrijednost. Evo, to je ono što mogu reći vrlo kratko. Europa je ta koja mora zaista e, stvoriti koherentnu dugoročnu strategiju za industrije kreativnosti i e, kulturne industrije i treba se brinuti o onim e, aktualnim problemima i izazovima, to je pristup kreditu, zajmovima i također E, stvaranje novih radnih mjesta. Moraju se boriti protiv piratstva, protiv krivotvorenja i Evropska unija mora imati moderno zakonodavstvo po pitanju intelektualnih prava. To je ono što još uvijek nemamo. Dakle, mi ovdje danas imamo novi višegodišnji e, financijski okvir za razdoblje do 2027. godine i imamo nove specifične programe koji idu od e, kreativne Europe preko glavnog programa, a to je Obzor Europa. I ono što moramo napraviti, a to je trenutno pokrenuti taj zakonodavni postupak u okviru Europskog parlamenta. Dakle, e, ja smatram da se jako puno toga traži od kulture, insistira se na kulturnoj baštini, na primjer ono što je bitno, a to je osigurati interni program vezan uz e, sigurno i inkluzivno društvo, a to je novi okvirni program odbora za e, kulturu mi moramo dati na raspolaganje također i sva potrebna sredstva. To kažem i zato što je potrebno poticati nove izričaje, nove tehnike kako bismo zaista mogli i produbiti tu kulturnu baštinu, a ne ju samo očuvati. Nama trebaju i e, znači, holografska tehnologija i internet i tako dalje. I nama treba sa tog stajališta sigurna i uključiva e, Europa, ali i kreativnija Europa. E, I moja je želja, mislim da se oko toga slažemo, da smo na početku novog radikalnog pristupa koji ćemo moći ostvariti i koji bi mogao biti odlučujući za našu budućnost. Hvala. Hvala vam lijepo. Inkluzivna, kreativna Europa koja živi sa svojim vremenom. To su vrlo lijepe riječi, ali nije dovoljno samo izreći, moramo na njima i poraditi. Sada riječ ima Kolega Milan Mon, izvolite imate dvije minute. Hvala. Europa je veliki potencijal u umjetnosti i u kulturi i situacija u Europi je bila iznimno dinamična. U protiv nekoliko desetljeća su se dogodila e, kako umjetnički, novi umjetnički izričaj, također i nove tehnologije. I ono što e, se naglašavalo, a to je važno zapravo kako kršćanstva, tako je povezano sa e, drugim aspektima u umjetničkom smislu i načinima razmišljanjima u Europi. Nikad nije postojala neka tako dinamična civilizacija poput Europske unije i možemo reći da je unutarnje nje e, izrođeno nekoliko tih europskih e, stilova e, koji predstavljaju jako veliku raznolikost, a gotovo znate da je polovica kulturne baštine, svjetske kulturne baštine se nalazi u Europi. E, kada govorimo o toj bogatoj kulturnoj baštini, nju možemo pogledati iz različitih aspekata, od estetike do kulture. Znači, e, kada govorimo o turističkoj privlačnosti, ona svakako postoji u Europi, pogotovo na jugu, gdje je e, turizam jako važan čimbenik rasta. Moramo istaknuti i ulogu povijesne baštine u ruralnim područjima. Na primjer, obnova e, jednog dvorca ili e, jedne e, palače ili tvrđave, nešto što može postati zaista važan ekonomski čimbenik. Naravno da ta, o, da, ta dijela moraju biti u rukama vrlo e, e, važnih e, znanstvenika i stručnjaka jer jedino na taj način možemo ostvariti njihov potpuni potencijal. Također moramo očuvati i širiti europsku kulturnu baštinu i to mora biti među prioritetima za očuvanje naše budućnosti. Europska kulturna baština ima iznimnu važnost u stvaranju i očuvanju europskog identiteta ono što je iznimno bitno u ovim vremenima antieuropejstva, populizma i tako dalje, zato što je kultura ta koja može e, napraviti snažne veze koje smo mi kao europljani oduvijek imali među nama, a to je ono što treba posebno naglasiti. Ja mislim da europske institucije i Evropska unija moraju napraviti sve što je moguće kako bismo očuvali kulturnu baštinu. Mislim da se ovdje ne radi samo o civilnom društvu, o općinama, o državama članicama i tako dalje. Mislim da su i institucije te koje u svom planu djelovanja koji se dogovara krajem svake godine mora ostaviti instaknuto mjesto za specifična financijska sredstva koja će se baviti isključivo kulturnom baštinom. Ona može povećati vidljivost Europske unije i mislim da e, na taj način možemo potaknuti institucije. Hvala vam lijepo što ste uzeli riječ. E, hvala vam što ste se usredotočili na povijesni turizam. A sada riječ ima gospođa Tarpadel. Hvala vam. Hvala vam predsjednice. Evo, ovo je prvi put da se zapravo javljam e, u ovoj vijećnici da sjedim za predsjedateljskim stolom i zato ću govoriti na rumunjskom. Također e, želim prenijeti poruku kulture i identiteta Rumunjske u odnosu sa e, drugim državama članicama Europske unije. Ja, za, ja znači supredsjedam sa kolegom Miljamonom tom znači interklubom i smatram da postoji jako velik broj članova iz mnogih političkih klubova, iz mnogih država članica koji su se tijekom zadnjih nekoliko godina brinuli kako bismo razvili kulturni europski turizam koji će biti usko povezan sa našom kulturnom baštinom. Ne postoji turizam u Europi ako ne promičemo sve kulturne vrijednosti koje možemo ponuditi kao Europska unija i kao države članice svaka zasebno. Naša je dužnost da to napravimo. Naša je dužnost da podsjetimo države članice koliko je važna naša kulturna baština. Nama treba e, zajednička strategija kako bismo razvili europske projekte e, u turizmu i kako bismo stvorili projekte i pokrenuli projekte e, za očuvanje baštine. A zato nam trebaju prikladna sredstva, jer naša baština je toliko bogata i raznolika kao što je raznolik i naš identitet. Još jedan element na koji vas želim podsjetiti je taj da je turizam e, taj koji itekako e, pruža potporu našem gospodarstvu i on se širi dalje od tog turističkog sektora, ne samo onim područjima koje su isključivo turistička, nego također i u drugim područjima, zato što znate da na nekim mjestima se grca od jako puno turista, a na nekim područjima imamo jako bogatu kulturnu baštinu e, koja se nalazi znači izvan onih prenapućenih prostora. Znači nisu u Milanu, Veneciji ili ne znam gdje, a mi smo ti koji moramo u Europskoj uniji ohrabrivati europske i druge turiste da posjećuju ta druga područja koja su također jako fascinantna i privlačna kada govorimo o kulturnoj baštini, ali nisu toliko napućeni i e, posjećeni kao ove neka poznata mjesta. Nažalost, turizam i kulturna baština ovise o subsidijarnosti, ovise o državama članicama. Oni su naročito država članica. To nam ne pomaže zato što bi, da nije tako, Evropska kulturna baština mogla i tekako doprinijeti Europskoj uniji. Možda bismo mogli organizirati događaje e, kako bismo promicali europski proračun i kako bismo uspostavili opću strategiju za čitavu Europu. E, mi ćemo u tome uspjeti zato što su na našoj strani i predsjednica Komisije za promet i turizam, e, također povjerenica Komisije i ja zaista mislim da zajedno s njom i drugima koji su na našoj strani možemo e, to napraviti. Bila sam je brza i nisam bila preduga. Hvala vam lijepo gospođo Tarpadel. Podsjećamo da turizam i baština ne mogu više biti samo u rukama država. Potrebno da imamo stvarnu europsku politiku i odgovarajuća financijska sredstva koja to mogu podržati. Sada odmah riječ ima gospođa Šojdrova. Imate također dvije minute. Hvala lijepa, predsjednice, dragi kolege. Cijenim to što ste ostali ovdje, tako da možemo podijeliti naša iskustva. Čast mi je što sam eh, član odbora za kulturu koji je započeo ovu godinu kulturne baštine. Izvjestiteljica sam e, Europskih snaga solidarnosti poslije 2020. Mi radimo u području kulture, to je vrlo važan segment ovog programa. Tu postoji potencijal za privlači mlade ljude u kulturu u različitim oblicima. Bitno ih je usjetiti e, e, u tom programu da sudjeluju u tim projektima. Europske snage solidarnosti e, razvijaju dvije snage, e, volontere, ali i radna mjesta. E, sada imamo program Europske volontarne službe i očekujemo da ćemo biti jako uspješni. Naravno, oni žele otkrivati nove okoliše i prilike u Europi E, time što su članovi Europskog društva. Zato pozivam na pojednostavljenje administracije programa jer jako je važno da bude pristupačniji i razumljiviji. Jako mi je drago da je ovaj koncept europske baštine u Europi da je jako usmjeren na mlade ljude. Siguran sam da će oni našem starom kontinentu dati novi zamah. I zato se želim sjetiti riječi Ivana Pavla II koje je izrekao e, ubrzo nakon e, e, pada žezne Europa je prisiljena tražiti definiciju svog identiteta iznad političkog sustava i vojnih saveza. Ona sebe ponovo otkriva kao kontinent kulture E, koja se zastave na kršćanskoj vjeri e, e, koja traje 2000 godine. Dame i gospodo, danas takve duboke misli čini se da su još više prisutne E, no postoji nada za našu Europu. Ona se može ponovo živjeti. E, zaista se može spasiti svijet kao što se e, Dostevski nadao jednom. Ljepota nas ponovo može ujediniti u bogatstvu naše kulture, u našoj raznolikosti. Upravo se provode mnoge sjajne aktivnosti tijekom ove godine Europske kulturne baštine. S ponosom ću spomenuti i pozvati vas na sjajan događaj koji će se održati e, e, u Rujnu u Češkoj republici, moje zemlji. To je e, izložba koja se zove Godine nereda E, to je pravi projekt e, Središnje Europe, e, Češke, Polske, Slovačke i Mađarske. Tu će se dolovati je projekt suvremenih europskih građana. To je projekt ne samo za mlade ljude, nego za cijelu Europu da se ponovno otkrije kao kontinent kulture, kako je to želio Ivan Pavao II i na kraju, dragi kolege, dopustite mi da odgovorim na jedan apel koji je uputio Jean-Michel Jarre. Želim istodobno odgovoriti našem kolegi Mihajleanu. Oni su nas zatražili da pružimo zaštitu autorskim pravima Ja osobno smatram da trebamo podržati autorska prava pisaca, umjetnika, novinara i tako dalje. Da, doista trebamo zaštititi njihova prava. Kao i obično, mi trebamo postići pravu mjeru u zakonodavstvu između slobode izražavanja na internetu i autorskih prava. No mislim da je upravo naša zadaća kako bismo uravnotežili te spomenute interese i nadam se da ćemo ponovno uspjeti pronaći tu pravu ravnotežu. Hvala vam. Hvala i vama. Mi nastavljamo. Riječ ima Guillaume Kins konzervator baštine iz muzeja Louvre. Dobrodošli u Europski parlament. Izvolite, imate riječ na dvije minute. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja ću ovdje nastupiti u svom profesionalnom svojstvu. Kao što ste čuli, ja sam konzervator za baštinu u muzeju Louvre, ali isto tako i osobno s obzirom da sam ja preuzeo eh, jedan dvorac u eh, departmanu Charente Maritime E, koji namjeravamo pretvoriti u jedan laboratorij za sve izazove s kojima se suočava kulturna baština. Znamo da ih ima mnogo, tako da imam zapravo i lokalni i međunarodni pristup kako bismo dobili jednu cjelovitu viziju s kojima se izazovima suočava kulturna baština. Ja sam zapravo e, htio uzeti riječ e, u prethodnom panelu gdje je bilo riječ o promidžbi, no nisam se za to odlučio, ne zato što e, promičbe očuvanje baštine nisu bitni, ali mislim da to danas nije dovoljno, mislim da to treba naprosto revidirati i u svojoj e, socijalnoj dimenziji. Tako da dolazimo do trećeg panela, gospodarski potencijal kulturne baštine. Tu želim govoriti i o društvenoj korisnosti. Kao prvo, tu su bitne inovacije koje se ne smiju svoditi samo na tehnološke inovacije. Mislim da trebamo biti i inovativni kada je riječ o našem pristupu kako bismo bolje povezali građane sa kulturnom baštinom kako bi oni shvatili da je to ne samo stvar prošlosti nego i sadašnjosti, da to nije samo kronološki friz nego jedan kontinuitet i kako bi oni shvatili stvarni aktua, stvarnu aktualnost kulturne baštine. Trenutno radim na jednom izlaganju o El Greco koje će se držati u Grand Palais u Parizu. To je jedan veliki umjetnik iz prošlosti. On je rođen na Kreti, zatim se obrazovao u e, Veneciji, u Rimu i nakon e, toga je živio u Firenci, tako da je i on sam bio migrant. Mislim da tako, također trebamo revidirati i gospodarstvo E, dvorac je nekada bio ekonomska stvarnost, tako da mislim da mora ponovno zaživjeti i ponovno zadobiti tu ekonomsku stvarnost i mora dobiti i novu društvenu korisnost e, u svjetlu našeg demokratskog društva. Inzistiram na ovom društvenom aspektu jer kada izračunam što dobijem od tog dvorca, E, ne računam samo na 15 do 20 radnih mjesta koje smo tu stvorili, tu su isto tako i susreti, sjećanja, želje koje tu nastaju s obzirom da je taj dvorac otvoren za javnost i otvoren je prema svijetu. S obzirom da ovdje imamo e, dakle rezidencije za umjetnike, koncerte, a ne vjenčanja. Za 100 eura imamo jedan francusko-britanski festival, tako da sigurno ne idemo na najjednostavnija rješenja rješenja, da pače na ona koja su najrizičnija, ali koja su vrlo inovativna, a upravo govorimo o inovacijama. Jer inovacija će zapravo značiti razliku između održivog i rentabilnog modela. što se tiče baštine, jedino što može biti prihvatljivo jest održivi pristup. Da, trebamo ponovno imati cirkularnu ekonomiju, solidarnu ekonomiju, treba ponovno E, razmisliti o tim modelima budući da oni imaju i političku važnost, a to je integracija, bolje razumjeti i voljeti svoju baštinu, znači imati instrumente za integraciju, zatim tu je isto tako i ruralno područje, nije dovoljno samo stvoriti aktivnosti nego i društveno tkivo na ruralnom području. U tom smislu kultura ima središnje mjesto zato što je ona izričaj samoga društva. A onaj tko slabi kulturu, slabi i samo društveno tkivo. Tako da bih ja preokrenuo onaj uobičajene argumenti. Neću u zaključku reći da nam treba više kulture u svakodnevnom životu. Mislim da nam treba više života u kulturi. Jer u konačnici društvo stvara kulturu samo kao kada kultura stvara društvo društvo, a stvaranje društva je moj posao. Nadam se da će to biti i naša ambicija. Hvala vam na vašem izlaganju. Smijem li preuzeti e, pravo nad vašim autorskim e, izričajem e, više života u kulturi? Smijem li to iskoristiti? U svakom slučaju hvala vam na vašim riječima. Vi ste govorili da treba e, izmisliti nove ekonomske modele, da treba potaknuti e, dakle demokratski život, govorili ste o cirkularnoj ekonomiji, govorili smo i o drživom i e, poželjnom ekonomskom modelu. A sada ćemo riječ dati gospodinu Panter Malisu, koji je predsjednik muzeja Akropolis. Izvolite, imate dvije minute za vaše izlaganje. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Inovacije u muzeju, Akropolis u izravnoj su vezi sa gospodarskim rastom muzeja, ali i lokalnog područja i samog grada Atene. Od samog početka e, fizički dizajn e, muzeja imao je za cilj e, osiguranje maksimalnog broja posjetitelja i udobnost dok su u muzeju se nizom inovativnih aktivnosti u muzeju, e, pažljivom i e, djelotvornim upravljanjem prihoda i rashoda i na posljedku, ali ne manje važno, e, trajnim entuzijazmom osoblja muzeja, danas možemo reći da je mikroekonomija e, e, lokalnog područja imala velike koristi e, proširenjem, poboljšanjem cijelog raspona poslovnih subjekata koji nudu hrane, priče, smještaj. E, tijekom financijske e, krize koja je eto slučajno se poklopila sa otvaranjem muzeja, mi smo ipak privukli više od 1,8 milijuna posjetitelja svake godine. I time smo pomogli učiniti Atenu destinacijom za međunarodne e, turiste. I na posljedku taj muzej se sam financira od otvaranja Nismo dobili nikakve subvencije niti za e, plaće, niti operativne troškove. Mislim da je to dodatna inovacija za e, instituciju e, kulturne baštine. Hvala. Hvala vam lijepo na izlaganju. Gospodin Vervajen iz Europske zaklade i vi ste nam se pridružili. E, hvala vam na dolasku. Imate riječ na dvije minute. Hvala. E, ja također zahvaljujem na ovom upgradeu. Ja bih htio reći nekoliko riječi o ekonomskom značaju digitalne preobrazbe u društvu i budućnosti Europe. Prije deset godina Europska unija je poduzela jednu vrlo smijenu e, odluku a to je bilo da je kulturna baština više važna da bi se prepustila isključivo tržišnim snagama, da se zna kada će baština biti E, dostupna građanima i na temelju toga je nastala ideja o Europeani. Deset godina kasnije imamo platformu u kojoj sudjeluje više od 4000 knjižnica i arhiva. E, oni su nam dali e, svoja dijela koja omogućuju u standardiziranom obliku pretraživanje i uporabu za zainteresirane građane. Dakle, Europeana nije postao novi Google, ali je postala nešto više od toga. Mislim da je to jedna mreža za profesionalce koji razmjenjuju e, svoje spoznaje, razvijaju nove standarde koji osnažuju druge da uče, razvijaju se i stvaraju nova umjetnička djela. I mislim da je to od ključne važnosti. Budući da mi nismo htjeli pronaći jeftini put da iziđemo iz situacije, htjeli smo promijeniti način razmišljanja. A to je mnogo viša razina ambicija. I mislim da je to upravo prava snaga Europe koja se temelji na vrijednostima na dijelu. Mislim da trebamo čestitati na tome Europskoj uniji. Europski model je postao izvozni proizvod u kulturi koji se kopira od SAD-a do Indije, od Japana do Brazila. A zašto? zato što ne isključuje privatne poduzetnike, naprotiv, e, u potpunosti poštuje e, zaštitu autorskih prava. No u središtu se nalazi jedan ekonomski model koji je pokretač promjena unutar samoga sektora i mislim da je to ono najvažnije, to je jedno dugoročno ulaganje u inovacije i promjene. A što je sa budućnosti? Ovdje govorimo o ekonomiji E, čuo sam e, mnoge brojke i ako analiziramo te brojke možemo e, zaključiti da trošimo manje od 1% BDP-a u kulturi na jedan sektor koji doprinosi 4,5% BDP-a, tako da mi se to čini kao vrlo jednostavan izračun. Riječ je o povratu investicija koji bi mnogi poduzetnici tek mogli sanjati. Dakle, mislim da bih apelirao da nastavimo investirati u europski kulturni sektor koji se temelji na istim tim standardima i vrijednostima. Jer e, zlatni rudnik kulture zapravo ne ne ovisi samo o povratu na ulaganja u turizmu. Mislim da se temelji na jednom konceptu identiteta i dobrobiti. Kultura 0.2 to je brand. I to može zaživjeti u okruženjima e, koja omogućuju i osnažuju ljude da e, u njima participiraju. Međutim, tu postoji i druga strana medalje. Što bi se moglo dogoditi ukoliko se ne opredijelimo za tu opciju? Radikalne nove tehnologije poput artificijalne inteligencije, e, tu su prisutne i ako želimo održati svoju konkurentsku prednost u kulturnoj baštini, mislim da to uistinu imamo i da smo u tome u prednosti, mi moramo i dalje nastaviti investirati jer u protivnom ćemo postati digitalna kolonija Silicon Valley. -a. Hvala vam, hvala vam na vašim riječima. I bez danje odgode riječ dajem gospodinu Simonu Littlu koji je izvršni ravnatelj e, zaklade Interactive Software. Izvolite, imate dvije minute. Hvala, gospođo predsjednice. Ako e, pogledamo nedavne sastavnice e, naše kulturne baštine, imamo tu i, i kao što znate milijune igrača ljudi koji e, sudjeluju svim aspektima te kulture, ali gotovo 50% Evropljena povremeno igra igre. Gdje, to su djeca ili se žele opustiti ili obrazovati, a to je čak dio i formule terapije. E, sastav video igrice je, e, igara je složen E, traži talent, kreativne ljude, interaktivnost, ali e, sama igra je puno više od programske podrške softvera. E, tu sudjeluju razni elementi, elaborirane priče, složeni posao koji se temelji na autorskom pravu. To autorsko pravo pokriva sve elemente tehnologija i umjetnici dijele interaktivno kolektivno iskustvo. Video igre mogu inovacije, kulturnu baštinu podnijeti na drugu razinu, višu razinu e, i obrazovati ljude o zajedničkom identitetu i baštini. Želim s vama podijeliti jedan primjer koji mislim da je jako relevantan za današnju konferenciju. Primjer je E, jedna igra koja se zove 11.11. E, uspomene koje se ponovo prepiračaju. E, to je jedan francuski developer Digit Art razvio i animacijski studij iz kraljevine Ardaman Animations. igra se odigrava tijekom Prvog svjetskog rata, usredočuje se na osjećaje i iskustvo života u rovovima. E, e, Stvarite te igre surađivali su sa e, zbirkama Europeane. Još uvijek nismo objavili tu igru, pa želimo i s vama podijeliti iskustvo i dobiti savjete. Dakle, ta želja da se igre, da se izrazi kroz igre, to je dio povijesti čovječanstva ali to ne bi trebalo prestati sa djetinstvom, pa će nam biti jako drago ako nam se e, pridružite u našoj izložbi i otkrijete svemir video igara. Hvala vam lijepo na govoru i na kraju riječ ima e, gospodin Žerar, predsjednik projekta Klik. Dobrodošli u Europski parlament. Imate riječ na dvije minute. Zahvaljujem. Ja sam koordinator ovog projekta kojeg eh, koji se financira u okviru Europske komisije, a koji se bavi problemom odnosa između eh, znači, procesa očuvanja kulturne baštine i lokalnog razvoja. Koji nas aspekti tog razvoja zanimaju? Oni koji su vezani što je više moguće uz kulturni i održivi turizam. Također nas zanimaju i postupci razvoja koji su vezani uz inovativne i kreativne aktivnosti. E, zanimaju nas svi ti e, postupci lokalnog razvoja kojim će se poboljšati standard života te dobrobit e, samog stanovništva. Ali postoji jedno veliko ali. Nas prije svega zanima, i ako hoćete možemo to i tako reći, znači želimo doprinijeti onome što je danas ovdje na kocki, a to je želimo doprinijeti e, humaniziranju našeg čovječanstva. E, to se nalazi u stavku 26 e, novog urbanog plana. Dakle, tamo se govori o e, nehumanizaciji koja je sve više prisutna u našim teritorijalnim stvarnostima i vrlo često sa ružnim posljedicama. Kako možemo ostvariti taj doprinos? Tako da ojačamo i obnovimo e, povezavu, povezivost i infrastrukturu našeg društva E, kroz slavljenje e, povijesnog i kulturnog pamćenja i sjećanja. Dakle, moramo otići izvan samog ekonomskog e, bogatstva, moramo raditi i na E, jednom duhovnom i kulturnom nivou, duhovnoj i kulturnoj razini u smislu napretka. Sa ovim projektom KLIK e, mi smo ovdje naveli tri glavne točke. E, prva točka je takozvano kružno gospodarstvo, to je koevolucijsko gospodarstvo koje uključuje i sinergiju vezanu uz suradnju E, i to se povezuje sa modelom takozvane kulturne baštine i također sa modelom e, znači kružnih, kružnih i održivih gradova. Ono što pokušavamo napraviti, a to je razviti nove modele, e, poslovne modele i modele upravljanja u kojima ćemo povezati s jedne strane znači uzajamnu dobrobit, a ovdje su uključena tri dionika. Dakle, imamo privatne subjekte, javne subjekte i također lokalnu zajednicu. No postoji jedan problem. Mi smo ovdje vrlo često e, spominjali lokalnu zajednicu, a činjenica je da je lokalna zajednica sve više razjedinjena, sve više rascijepkana i da je raslojena i upravo e, je to posljedica tog rastućeg egoizma. To se vidi također i u strankama, ali i među sindikatima. U toj slabosti mi pokušavamo smanjiti negativne posljedice, no vidimo da je vrlo često E, prevladao onaj e, individualni interes e, u odnosu na onaj opći interes grada ili zajednice. I to je velika opasnost u kojoj se nalazimo da ne upadnemo u entropijsku krizu, u krizu koja je povezana uz nedostatak smisla, uz nedostatak usmjerenja, uz nedostatak značenja nekog društva. Ono što mi pokušavamo ovdje napraviti je povećati istraživanje e, za ono što je zaista potrebno jednoj lokalnoj zajednici kako bismo mogli doprinijeti očuvanju kulturne i povijesne baštine i doprinijeti razvoju, ali s druge strane smatramo da je ključno e, obnoviti, regenerirati znači civilno znanje, civilnu odgovornost. To je još jedan slogan koji se, na koji se pozivamo u toj urbanom planu. E, to je projekt koji želi želimo zaključiti u narednih dvije godine i na taj način doprinijeti. Zahvaljujem što ste mi dali riječ. Mesdames, messieurs, je tiens à vous dire qu'on a eu... Dame i gospodo, htjela bih reći da smo ovdje uistinu imali izvrsne paneliste, tako da zaslužuju još jedan pljesak, da im čestitamo na kvaliteti njihovih izlaganja. Imali smo tu predstavnika muzeja, iz e, muzeja Akropolis, muzeja Louvre, imamo projekte na terenu, kolege koji rade na našim kulturnim ciljevima, a tu su isto tako i predstavnici umjetnika. Mislim da možemo zaključiti da bez kulture nema ničega. Ne možemo proživjeti emocije, naše slobode, ne možemo obraniti svoje vrijednosti, posebno vrijednosti naših demokratskih društava. Zahvaljujem vam i sada pozdravljam našeg predsjednika Europskog parlamenta, predsjednika Tajanija. Hvala vama svima. Sit down, please. Chair uh, Petra is the Deputy Director General, Signor Rector de la Universidad de Salamanca. Gospodin rektore eh, sveučilišta u Salamanki, Iznimno mi je, iznimno zadovoljstvo u našem instituciju, našoj instituciji poželjiti dobrodošlicu u Europskom parlamentu. Ove godine slavimo osam stoljeća osnivanja sveučilišta u Salamanki. To je jedno od najstarijih u Europi i u svijetu u tom kontekstu. Sveučilište kojim vi upravljate eh, je ljubazno odlučilo predati Europskom parlamentu vašu zlatnu medalju. Tom prilikom Htio bih vas podsjetiti da jedan važan dio naše bogate zajedničke kulturne baštine proizlazi iz e, zapravo svjesnosti da su e, proizlazi iz znanja koje su europska sveučilišta e, promicala e, tijekom stoljeća ne samo u Europi nego u čitavom svijetu. Bez tog intelektualnog bunara koji ste nam ostavili, kojeg nastavljate puniti na našem kontinentu, Europska unija ne bi bila moguća. Upravo zbog toga velika je e, privilegija, velika je čast što možemo danas ovdje e, obilježiti predavanje zlatne medalje e, u okviru konferencije na visokoj razini posvećenoj europskoj kulturnoj baštini kako bismo sada obavili predavanje te medalje. Dajem riječ rektoru Sveučilišta Salamanki, gospodine Ricardo Rivero Ortega. Izvolite, imate riječ.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 Kada govorim e, prijatelji i e, prijateljice, poštovani uvaženi zastupnicu, imam čast predati predsjednika Europskog parlamenta medalju e, zlatnu medalju na doprinosu ovog doma napretku i miru u Europi. Hvala vam na vašem doprinosu demokraciji. E, e, sveučilište Salamanki je prvo evropsko sveučilište koje je dobilo e, naziv sveučilište 1218. i time licencu da e, uče e, cijeli svijet. Alfonso IX je bio taj koji je priznao pravo u parlamentu, e, pravo građana da sudjeluju u odlukama koji se tiču i upravo zato je znači demokracija ta koja je jedan od važnih dijelova europske baštine. Dakle, naši e, učitelji i e, studenti i profesori su putovali čitavim e, kontinentom. To je bio preteča današnjeg Erasmusa i mi danas na sveučilištu primamo najviše studenata iz svih država članica Europske unije. Mi se zajedno E, borimo za one zajedničke vrijednosti e, i njih promiču svi profesori i profesorice u Salamanki. Europa je ta koja mora braniti svoj integritet e, sa inteligentnim rješenjima s kojima se možemo suočavati s trenutnim izazovima. Očuvanje kulturne baštine u tome može pomoći. Moramo se uvijek podsjetiti da je kulturna baština zapravo ideja